colleagues, please take seat. We can start. Kolege, izvolite, sjedite. Započet ćemo s ekonomskim dijalogom. Pozdravljam Mariju Luizu Albuquerque koja je ministrica iz eh, Portugala. Dakle, hvala vam što ste došli i na ovome sastanku ćemo govoriti o gospodarskoj situaciji u Portugalu. Kao što znate, e, Portugal je u e, lipnju ove godine istupio iz programa ekonomske prilagodbe. Prema tome, od srpnja ove godine Portugal je u potpunosti uključen u europski silmesar, uključujući i sustav nadzora. Dakle, danas ujutro smo ovdje imali saslušanje povjerenika Moskovisija koji je iznio mišljenje o proračunima zemalja članica dok je i Portugal je i jedan od sedam zemalja koje ulaze u kategoriju zemalja gdje postoji rizik neudovoljavanju kriterijima. Zato nam je drago da ste vi danas s nama kako bismo razgovarali o situaciji u Portugalu. Dajem odmah riječ ministrici Albuquerki. Hvala. Dame i gospodo, ovo je dakle prvi sastanak sa e, odborom Ekon do kojeg dolazi e, nekoliko mjeseci nakon što je Portugal istupio iz programa ekonomske prilagodbe i zato je dobro da kažemo gdje smo sada i e, kako vidimo situaciju u budućnosti. Dakle, ovako se E, situacija koja smo se nalazili bila je od početka 2011. godine. E, došli smo sada do e, situacije u kojoj je došlo do velikog ekonomskog disbalansa u Portugalu i e, treba vidjeti kako i to je utjecalo na našu e, situaciju, a rezultat je bio da smo imali gospodarski rast koji nije dugo trajao i nakon toga od 2000. godina imali smo vrlo tešku situaciju, naročito od kako je zavladala ekonomska kriza u eurozoni, a u travnju 2011. godine e, morali smo ući u program prilagodbe. E, Radilo se o tome da je trebalo konsolidirati e, proračun, sanirati javne financije i na strukturalni način e, se E, unijeti strukturne reforme i raditi na otvaranju radnih mjesta. Nakon svih tih programa sadašnja je situacija puno bolja. Deficit je smanjen za 50%, a imamo bolju situaciju u odnosu na naš bruto domaći proizvod, a sada imamo strukturne prilagodbe od otprilike 6 e, postotaka. Paralelno provedene su reforme proračuna, imali smo veću proračunsku disciplinu i e, to je e, poboljšalo javne financije. Nakon velikog deficita Portugal je uspio postići E, puno bolju situaciju i sada e, se e, Portugal nalazi u boljoj situaciji. Redovna emisija dugova na dugi rok je ponovno započela, a isto tako se sada više amortiziraju profili. Poboljšala se situacija sa likvidnošću i e, sada imamo jedan proces koji je postao opći proces smanjivanja dugova, a 2011. do 2013. aktivnosti su omogućile da se smanje dugovi banaka. Sad imamo ekonomiju koja je e, puno otvorenija i ima više kompetitivnih prednosti nego li je to bio slučaj ranije. Rezultati su pozitivni, a e, za nekim e, sektorima još uvijek trebamo uložiti više napora. Jer donesene su i nove mjere koje će se primjenjivati u sljedeće tri godine. Sada imamo reforme na nivou e, energenata e, i e, radimo jako puno na novim sustavima oporezivanja, naročito za zelenu ekonomiju. I ovdje ovakva e, mjere prilagodbe su sada poboljšale e, mogućnosti koje se otvaraju na planu tržišta rada. Statistički podaci za treće tromjeseće ove godine pozitivniji su i e, treće tromjeseće ostvaruje otprilike 1% veći rast u odnosu na prethodno tromjeseće. Što se tiče nezaposlenih, njih ima sve manje, dok se sve više ljudi zaposlilo. Isto tako I dalje imamo velike izazove s kojima se moramo suočiti sa jednakom hrabrosti kao prethodnih godina. Iako su postignuti rezultati <clears throat> odlučni, strukturni problemi iz 2011. godine nisu uvijek e, uspješno rješeni i evo, već više od 10 godina se kumuliraju i sve je to nemoguće riješiti u tri godine. Zaključci su očiti ukoliko se osvrnemo na analizu Europske komisije u mehanizmu za rano uzbunjivanje. E, tu možemo vidjeti u postupku za makroekonomsku e, ekonomski postupak visoku stopu e, javnog duga i nezaposlenosti. Prve, prvi ovi pokazatelji upravo ukazuju na opću zaduženost usprkos krizi. S obzirom na vanjski i deficit e, za ispravljanje ovoga svega treba više vremena kako bi se izgradili temelji za doista trajno, trajan gospodarski rast. Stopa nezaposlenosti s druge pak strane odraz je e, troškova e, društvenih i gospodarskih troškova. Dakle, u okviru 2010. smo napravo što smo mogli i e, važno je bilo da se transnacionalno djeluje 2011. godine i sve je to izazvalo postupan, e, postupno povećanje e, stope nezaposlenosti sredine 2013. od kada se promijenula ova tendencija. Postoje drugi izazovi koji nisu uvijek priznati kao takvi. Postoje drugi, druge neravnoteže koje moramo rješavati u kontekstu rješavanja političke gospodarske situacije Danas prilagodba jest još uvijek hitna stvar, ali postoje neki rezultati koje moramo konsolidirati i tu su isto tako i pokazatelji ponovnog pokretanja gospodarstva. Dakle, tu je dosta osjetljiva ravnoteža s obzirom na kontekst, trenutni kontekst i značaj ove ravnoteže je e, vidljiva u prijedlogu proračuna, nacrt proračuna za 2015. godinu, to je prvi način proračuna u postprogramskom razdoblju, što je simbolično i zato je e, priprema ovog nacrta započeta u okviru e, strateškog e, plana za razdoblje od 2014. do 2018. godine. Sada smo srednjoročno definirali putanju koje ćemo sjediti, ali isto tako smo zacrtali 2,5% BDP-a do 2015. godine. U skladu s onim što je određeno u programu za gospodarsku prilagodbu u slučaju prekomjernog deficita no e, odluka, sudska odluka od 38. imat će e, velik utjecaj na proračunski na proračunsko razdoblje 2014. i 2015. godine. E, Pored toga ima taj famozni SEC 2010 u kojem se mjere za proračunsku konsolidaciju neće neće pokrivati sve što je preko 25% kao što je dogovoreno na međunarodnoj razini. Dakle, naša vlada je identificirala 2015. godinu program proračunske konsolidacije od 0,7% BDP-a koje mjere nam omogućuju da konsolidiramo proračunsku deficit za 2,7% BDP-a, ali to nije dovoljno da se ostvari cilj kojeg predstav... podsjećam da je bio 2,5% BDP-a. E, s obzirom da 15% javnih e, rashoda predstavljaju Rigin troškovi, jako je teško bez političkog, e, širokog e, političkog konsenzusa riješiti ove probleme. Dakle, to nam je trebao veliki konsenzus kako bismo učinkovito djelovali. Nova, novo povećanje glavne stope nije uzeto razmatranje. Portugalska vlada je e, jamči 2015. godine da će e, Portugal izaći iz e, postupka za prekomjerni deficit, tako da smo primili na znanje situaciju e, koju, na koju nam je ukazala Europska komisija. Isto tako smo vidjeli da imamo pozitivan napredak što se tiče zapošljavanja i proračunske politike. I dalje će naravno biti praćen naš rad kako bi se pravovremeno mogu djelovati. Predsjedniče, dame i gospodo, reforma koju smo e, poduzeli u okviru programa prilagodbe e, stvorit će e, trajno održiv razvoj, no u svakom slučaju još uvijek moramo uložiti dodatan trud. Razdoblje nakon samog programa ima, sadržat će velike izazove. Vlada je svjesna da ovo nije bez rizika, ali dalje smo vjerujemo da je to pravi put za našu zemlju. Hvala. Najljepša hvala. Započet ćemo sa govornicima, pitanjima i odgovorima. Prvi govornik je Georgiju Kristos iz kluba zastupnika Europskih pučana. Hvala, predsjedniče. Ja želim postaviti Gospođe, jedno pitanje. Naime, mislim da se Portugal dobro iz, izvukao iz ovoga svega, ušao je u program nakon Grčke, moj zemlje iz ja dolazim, izašla je isto tako puno prije nas. Imam pitanje. Glede izlaska na tržišta, u kojoj mjeri je portugalska vlada išla u susret tržištima, da li su dobili e, financijska sredstva da se dovedu programi do kraja ili e, su vas e, tržišta kapitala umirila i možete dakle uz nisku kamatnu stopu pozanjivati novice kako biste otplaćivali dug. To je prvo pitanje. Dakle. A drugo pitanje je praktične prirode, problem s kojim se suočavamo u Grčkoj, tako da bih htio čuti vaše mišljenje. Dakle, mi smo suočeni s odlukama grčkih sudova koji smatraju da je protuustavno smanjivanje plaća i mirovina na primjer e, za policijske djelatnike, sveučilišne profesore, tako da je vlada primorana vratiti novce koje je uzela u sklopu programa, te poduzeti kompenzacijske mjere za koje smatram da su kontraproduktivne, kao što je dakle povećanje PDV-a u, sektu, u, u hotelskom sektoru koji je najkonkurentniji. Kako ste vi e, riješili taj problem jer znam da ste imali da ste suočili s odlukama sudova koji su primorali da vratite neke novce koje ste bili uzeli tijekom e, programa štednje. Hvala. E, Hvala na ovom pitanju. Pitanja, dakle, vraćanja odnosno izlaska na tržište, to je to je bio rizičan korak kao i svaki, ali Portugal je zadnjih tri godine uvijek e, nastojao povratiti rodostojnost i tu smo poruku nastojali proslijediti tržištima. Dakle, mimo samo programa ima postoje obveze koje je preuzela država kako bi se riješili strukturni problemi zemlje da se vrati, i nastojanje da se vrati u e, situaciju u kojoj će država biti konkurentnija, servisirati dug i vratiti se u bolje na bolje stanje što se tiče javne i svih drugih problema. Dakle, ta vjerodostojnost mi smo je uspjeli povratiti kada smo se ponovno vratili na tržišta, to nam je e, omogućilo dakle, da ne posežemo za novim mehanizmom za potrešku i tako da sada svakako imamo dovoljne rezerve da se suočimo sa nestabilnošću e, tržišta. Što se drugo pitanje tiče glede ustavnih, odnosno protustavnih odluka. Čujte, u Portugalu tijekom zadnjih godina sklopili smo sporazume s Ustavnim sudom kojim se spriječilo da određene mjere e, koje je vlada pokrenula promjene i time smo dakle u izvornom programu namjeravali imati dvije trećine e, upisane u rashode a jednu trećinu e, na strani prihoda, a u biti ono do čega smo došli jeste distribucija 50-50 između prihoda i rashoda, osim u ovoj završnoj etapi gdje su prvenstveno prihodi konsolidirani. No, restrikcije, odnosno ustavni okvir, mora biti poštovan od strane portugalske vlade koja mora poštovati odluke Ustavnog suda i naći alternative sa instrumentima koji smo raspolaganju kako bismo ostvarili e, preuzete ciljeve. To možda nije najbolje rješenje, ali mislimo da što se tiče održivosti tih mjera, mislimo da su naše odluke bile bolje, ali moramo ispoštovati i poštujemo mjere e, odluke Ustavnog suda i e, donijeli smo dakle druge odluke koje nam omogućavaju da da ispoštujemo svoje cilje. Hvala sljedeći govornik Eliza Ferreira. Dobro, došli na sastanak eh, ove, ovog odbora. Ministrice. Znamo da smo, da imamo različite stavove, da smo iz drugih političkih obitelji, vlada uvijek bila e, se slagala s trojkom, vaša vlada je htjela ići čak i dalje od onoga što je trojka zahtijevala. Ja se slažem s tim da je e, prvobitni cilj bio smanjenje zaduženosti, restrukcija, e, restrukturiranje gospodarstva, smanjenje zaposlenosti i tako dalje. Ali danas imamo evo, tekst Europske komisije u kojem stoji za Portugal to da je e, privatni dug jedan od najviših u Europi, što je e, što je protivno e, svim mjerilima. Znamo da je javni dug iznosio 128%, što je najviše među najvećim u Europi. Nezaposlenost je eksplodirala, investicije su jako negativne. Što se izgleda tiče, izgubili smo očita tržišta i na kraju imamo ovih e, stotinu tisuća, stotine tisuća nezaposlenih, više od milijun mladih koji su očili migraciju i sve veći broj siromašnih. Dakle, možemo li se osvrnuti malo natrag i shvatiti što, se, što je krenulo po zlu u ovom e, postupku prilagodbe. To bi bilo jako važno da to napraviti. To... Evo sada kada govorimo o deficitu, Komisija smatra da to nije održivo, to je rekao predsjednik. Komisija je predvidjela 10.3.3% e, i optužuje se portugalsku vladu da je skrenula sa zacrenog puta. Dakle, da li smo doista skrenuli s puta? Prvo pitanje i zašto? Zatim, ako se osvrnemo malo natrag, postoje neke stvari danas za koje biste postupili drugačije? Dakle, da li su recepti trojke bili pravi, dobri ili biste vi predložili druge metode ili poboljšanje tih e, mjera ili metoda? I treće, kada Europska komisija kaže da treba e, uvesti dodatne mjere za strukturalnu prilagodbu, e, što ćete vi poduzeti, gospođo ministrice, za, kako biste ispoštovali te preporuke komisije u budućnosti? Hvala zastupnice. Hvala na dobrodošlici. Kažete da je vlada išla još dalje od trojke, pa to mnogi kažu u našoj zemlji i mi smo pokušali reći da s tom porukom osvijesti potrebe ispravljanja ovih dubokih e, neravnoteža fiskalnih financijskih, e, da smo uvjereni da je to dobro za budućnost Portugala. U tom smislu je to rečeno da smo išli još dalje od trojke, no možda je to krivo protumačeno od strane nekih. Dakle, stvar je bio da se stvore radna mjesta, da smanji proračunski deficit. No Portugal je bio suočen s velikim problemima, s velikim deficitom jer je kumulirao e, probleme Irske, javnog duga, e, Grčka, e, imala privatni, privatni dug, a Portugal imao i privatni i javni. Dakle, to nije bila država situacija. To sam rekla u uvodnom izlaganju. Imali smo e, velikih problema, uložili smo ogromni trud da riješimo te probleme i to je zahtijevalo stalne e, stalni trud i ne možemo, nije se moglo ni maštati da će se riješiti problemi koji su akumulirali deseta godina u par godina, odnosno tri godine. Dakle, javni javni dug je bio naprosto ogroman 128%. No, nismo izgubili e, udio na tržištu, već smo povratili velike, e, veliki udio tržišta i diversificirali smo svoj izvoz kako bi bio manje podložan tektonskim promjenama. Za iduću godinu postoje različite procjene. Vlada je uvjerena da su naše procjene razumne i prema ovim zadnjim podacima uslovom što je i potvrđeno smatramo da uz dodatne mjere za koje vjerujemo da neće biti nužne odnosno mislimo da te dodatne mjere neće biti potrebne iz tog razloga njih neće biti. Mi ćemo naravno uvijek biti spremni da prilagodimo strategiju jer smo apsolutno preuzeli obveze s ciljem da završimo s prekomjernim deficitom 2015. godine. Ali postupak prilagodbe da li je poboljšao stanje stvari ili ne? To je bilo zadnje pitanje koje ste mi postavili. Ja sam htjela odgovoriti redoslijedom postavljanja pitanja. No, u svakom slučaju, moramo biti spremni napraviti prilagodbe tijekom e, reformi. Svi kažu o prilagodbama mjera e, zrelog, jednog zrelog gospodarstva i mi moramo vidjeti kako prilagoditi stvari, uvijek se može bolje napraviti, ali ono što je važno jeste da smo izašli iz ove hitne situacije i da se napreduje. Robert Zile, je li tu? Jeste. Gospođo ministrice, hvala vam lijepa na ovim vrlo jasnim odgovorama. Budući da se paralelno odvija još jedan odbor na čijem sasangu trebam biti, ne mogu dugo ostati, međutim postavit ću jedno pitanje koje je zapravo vrlo precizno i koje je važno ne samo za Portugal, već isto tako i zbog e, drugih stvari. Portugal je nedavno bio u vijestima zbog programa Golden Visa. E, taj program zapravo se povezuje sa sličnim investicijskim programima u drugim državama članicama koji su zapravo pod upitnikom u Latviji iz koje ja dolazim. Mi smo imali sličan program. Prema mojem mišljenju radi se zapravo o investicijskom programu e, koji se više odnosi na prodaju, na primjer, odnosno na investicije koje su tržišno orijentirane kako bi se injektirala sredstva u tržište nekretnina, a meni se čini da način na koji se taj program provodi zapravo šteti tržištu nekretnina, e, među ostalim dolazi do umjetnog napuhavanja e, cijena izgradnje. To je barem slučaj u Latviji. Moje pitanje je sljedeće. Kako procjenjujete e, učinkovitost i efikasnost programa programa Golden Visa u svojoj zemlji, a možda i u drugim državama članicama koje provode slične investicijske programe. I e, zanima me može li takav program, ako se njime dobro upravlja, dati svoj doprinos e, konstruktivnom i održivom rastu gospodarstva, da istovremeno ne potkupava sigurnost. Također, smatrate li da bi takvi programi trebali biti dugoročne naravi ili bi ih se trebalo provoditi samo u zemljama tijekom vrlo kratkog razdoblja, dok u tim zemljama vlada kriza, nakon čega treba s njima prekinuti. Posljednje pitanje, prema vašem mišljenju, u kojoj mjeri program Golden Visa zapravo narušava e, investicijsko tržište u zemljama poput Malte, Cipra, Portugala i sl. Hvala. Hvala lijepa, e, gospodine zastupniče. Što se tiče programa Golden Visa ili Zlatne vize, to je pitanje e, koje je zapravo e, na više načina smatrano pomalo pitanjem koje narušava situaciju na tržištu, što više to je postalo i pravno pitanje. Postoje takvi programi ne samo u Portugalu, već i u drugim državama gdje se ide korak dalje i gdje se primjerice na račun određenih investicija, e, kupnje nekretnina i slično, dodjeljuje i državljanstvo. To je Provedba takvih programa omogućila je djelomično oporavak tržišta nekretninama koje je bilo snažno pogođeno gospodarskom krizom i prošlo je, čak bismo mogli reći, jednu fazu gospodarske depresije. Ili, e sada, kakve su situacije u Portugalu ili zato što je tržište malo ili zato što je program bio dobar, imali smo situaciju u kojoj se jedan dobar dio tržišta nekretninama zapravo oporavio i nismo imali narušavajuće efekte o kojima govorite, a koji bi se mogli izravno povezati sa ovim programom. Investicijska poduzeća e, kao i poduzeća u drugim područjima zaista su osjetila poboljšanje likvidnosti zahvaljujući tom mehanizmu. Isto tako e, morate znati da su mehanizmi koji se tiču tržišta kapitala izuzetno rigorozni, e, redovito se prati situacija i i svakako se pazi da se nipošto ne ide u ulagačke projekte sa poduzećima koja dolaze iz kriminalnog miljeja ili se bave sumnjivim poslovima. U svakom slučaju E, nećemo dozvoliti nikakvu reciklažu projekata koji, na primjer, nisu uspjeli u drugim zemljama, dakle ako negdje nisu uspjeli da dođu u našu zemlju. Ovaj program je u našoj zemlji omogućio e, poboljšanje dinamike tržišta i isto tako značajan priljev kapitala te oživljavanje našeg e, bankarskog tržišta. Ponavljam, nije došlo ni do kakvog narušavanja tržišta koje bi nas eventualno moglo zabrinjavati i upravo zbog toga nemamo razloga da prekinemo s provedbom toga programa. E, naravno, imajte na umu da je taj program zapravo predmetom stalne evaluacije. Izuzetno je važno da kontrolni mehanizmi budu vrlo efikasni i da se pazi da provedba programa ne dovede do narušavanja tržišta. Ako se primijete takve stvari, program se uvijek može prilagoditi ili dopuniti. Međutim, trenutačno se za to ne osjeća potreba. E, u svakom slučaju, on će trajati barem srednjoročno. Hvala. Idemo dalje. E, gospođa zastupnica iz Goja, gospođa Matijas. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. E, lijepo je vidjeti da je program gospodarske prilagodbe bio uspješan. To se može reći temeljem evaluacije koju je provela Trojka. Radilo se zaista o ozbiljnom postupku ocjene u kojem se među ostalim e, nastoji usporediti ambicije, odnosno težnje samoga programa i rezultate. Vidjet ćemo što će se dogoditi na kraju 2014. godine, ali čini mi se da smo što se tiče razine BDP-a otprilike na razini iz 2010. godine. Došlo je do pada stope nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti je sada na 14,5%, deficit je bio 13%, a sada imamo prilike vidjeti da je također došlo do pada. Razina zaduženosti, što je možda najveći e, problem, E, također se spustila na 125. Neovisno o analizama, e, željela bih postaviti sljedeće pitanje. E, programi prilagodbe među ostalim trebaju zapravo poslužiti gospodarskoj prilagodbi, a ne širenju ideološkog fanatizma, budući da to baš nije u potpunosti postignuto kako ga se može smatrati uspješnim kao što evaluacije kaže. Druga stvar koja me zanima je sljedeće. Predsjednik komisije je zapravo podsjetio da je Portugal sada u fazi odnosno E, nije u fazi poštovanja, apsolutnog poštovanja svih pravila i zapravo je predmetom strogog nadzora. Vaša vlada je zapravo uništila zemlju a neprestano e, zato daje izgovore e, koji se uglavnom svode na to da je bilo jako puno problema i da je trebalo provesti mjere koje je predložila trojka. Usprkos tome što se tvrdi da se radilo o uspjehu, vidimo da se situacija pogoršala. E, evo jutro smo čuli zapravo od komisije da se najboljeg učenika i dalje kažnjava zbog situacije u kojoj se nalazi. I treće pitanje, gospođo ministrice, vodi se polemika između komisije i vlade vezano uz stanje deficita. Vlada je zapravo promašila sve ciljeve vezane uz deficit e, koji su postavljeni u suradnji s trojkom. Sada e, se provodi dodatni program e, koji zapravo predstavlja i dodatni rizik. Ono što mene zanima je sljedeće. Ja sam zapravo među ostalim pozorno pratila rad na mehanizmu za sanaciju banaka koji među ostalim kaže da je izuzetno važno provoditi programe na način da se najveće opterećenje ne stavlja na pleća poreznih obveznika. Zanima me zašto je portugalska vlada zapravo odlučila zaštititi vjerovnike, a ne porezne obveznike i zašto je jednostavno u tom procesu ignorirala e, pravnu stečevinu Europske unije. Znamo da se radi o političkoj odluci, a ne o e, odluci Središnje banke Portugala. Također, budući da će porezni obveznici na svojim plećima iznijeti e, gubitke, Zanima me kakve će to posljedice imati na proračunske ciljeve, među ostalim i na vjerodostojnost proračunskih ciljeva koja je već sada snažno potkopana. Hvala lijepa. E, Biću zapravo vrlo kratka, e, pitanje je bilo jako dugačko, a ja bih željela dati kratki odgovor. Vezano uz prognoze i vezano uz ono što se dogodilo, ne znam jeste li provjerili prognoze za sve druge države članice u Europskoj uniji, jeste li to usporedili sa situacijom u stvarnosti. Međutim, ako jeste, onda možete vidjeti da se zapravo ne radi e, samo o e, eventualnim odstupanjima u postizanju predviđenih rezultata kod Portugala, već isto tako da postoji određeno razmimoilaženje između e, ciljeva i rezultata koji su postignuti u drugim zemljama, odnosno postojale su druge mogućnosti koje se također moglo iskoristiti kako bi zemlja došla u povoljniji položaj. Mi u Portugalu trebali smo zapravo riješiti jednu vrlo tešku situaciju i rezultati su tu, oni su neusporni. Međutim, E, usprkos tome što možda nismo postigli sve što smo željeli, definitivno se nalazimo u boljoj situaciji i mislim da smo postigli e, poboljšanje po svim točkama programa. To nema nikakve veze sa ideološkim fanatizmom, već zapravo sa uvjerenjem da su e, strukturne neravnoteže zaista bile snažne, velike, da smo trebali unijeti promjene, da smo nastavili istim putem kao nekad, Portugal bi se socijalno i gospodarski našao u nezavidnoj situaciji. Što se tiče vašeg pitanja vezano uz razmimoilaženje e, između ovoga o čemu govorim i stava komisije, željela bih reći sljedeće. Imamo dakle tu situaciju rizika nepoštivanja e, određenih mjera. Ja, kao što sam rekla, mislim da naše prognoze ne treba mijenjati. Mislim da će zapravo s vremenom doći do približavanja e, naših prognoza i onih komisije. I na kraju, vezano uz Portugalsku banku i Portugalsku središnju banku zapravo, te sanacijski mehanizam o kojem ste govorili. Ja sam slijedila također vrlo pozorno raspravu o Europskoj bankovnoj uniji i mislim da se zapravo radi o minimalnoj pravednoj uravnoteženoj raspodjeli rizika između svih vjerovnika i poreznih obveznika. Radi se naime o odgovornosti koju mora preuzeti financijski sektor i onome što bi se moglo dogoditi e, imajući na umu da se određene stvari zapravo e, obavljaju putem mehanizama koji prije nisu postojali. Hvala lijepa. A sada e, E, gospodin Nils Torvalds iz četvrtog kluba zastupnika. E, nema problema, gospodine predsjedatelju, e, mi se uvijek držimo pravila da dame imaju prednost. Hvala vam lijepa, gospođo ministrice, što ste došli, dobrodošli. Kratko smo se sreli tijekom E, postupka za koje je bila zadužena trojka kada smo vas posjetili u vašem ministarstvu. Jutro smo govorili o nekim brojkama iz dokumenata koji su pratili makroekonomsku neravnotežu i vi ste već spomenuli neke od statističkih e, podataka. E, rekli ste i sami da je nezaposlenost još uvijek vrlo visoka kao i rizik od zapadanja odnosno pada ispod praga siromaštva Jean-Claude e, Juncker govorio je o svojem investicijskom programu od 300 milijardi eura i nadamo se da ćete i vi također uživati svoj dio e, tog investicijskog kolača. Uzimajući u obzir specifične probleme s kojima se e, suočava vaša zemlja, izuzetno je važno da te investicije budu što učinkovitije. Ako zapravo nemamo baždareni pristup investicijama, onda bi zapravo novac bio potrošen uludo, a to bi dovelo do katastrofalnih posljedica kako za vas, tako i za druge. Hvala. Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Da, točno je da je zapravo rizik siromaštva porastao tijekom provedbe programa, ali mislim da je važno istaknuti da je taj rizik bio vrlo visok i prije samog početka provedbe programa i prije izbijanja krize. Ista stvar tiče se i rizika od nezaposlenosti. Naime, e, to samo pokazuje da je zapravo kriza e, na neki način na svjetlo dana iznijela probleme s kojima se Portugal godinama e, pokušavao nositi. Kriza ih je samo gurnula u prvi plan. E, to jasno pokazuje da mi pred sobom imamo jedan ogromni zadatak koji moramo obaviti, gdje moramo ispraviti e, dugoročne neravnoteže u različitim dimenzijama, a istovremeno ostatak svijeta, posebice Europsku uniju, također prati duboka kriza. Naravno, to nikad nije laka situacija, teško je rješavati interne krize. I to je okruženje u kojem smo morali djelovati. Međutim, e, ako i ostavimo to po strani, moramo reći da je važno raditi dalje na tome da se smanje makroekonomske neravnoteže kako se ne bismo doveli u situaciju da se ovaj rizik od zapadanja u siromaštvo još povisuje. Treba vidjeti koje se druge mjere mogu realno provesti kako bi se taj rizik u kratkome roku smanjio. Mi smatramo da je to nešto što traži predanost i nastavak e, ulaganja truda kako bi se ispravile strukturne neravnoteže i kako ne bismo zapravo živjeli u iluziji trenutačnog rasta, već kako bismo imali nešto održivo što zaista može dovesti do pada statističkih podataka i zadržati ih na toj niskoj razini. Ne želimo samo umjetno riješiti problem, a da bismo onda za dvije godine, na primjer, otkrili da moramo ponovno po istom poslu i da to svaki puta kad iznova idemo po tom poslu bude sve bolnije. Što je bilo e, polazišna točka za Portugal i čime smo se trebali baviti? kojim problemima. To je ono što se moramo zapitati i to su problemi zapravo s kojima se još uvijek moramo boriti, usprkos tome što smo ostvarili određeno poboljšanje. Što se tiče Junkerovog programa, da, on je svakako za nas vrlo relevantan. Ne samo zbog investicija koje bi se eventualno mogle usmjeriti prema Portugalu, već i to zbog europskih investicija koje će imati vrlo značajan e, učinak na našu konkurentnost. Neprestano ističemo važnost stvaranja jedinstvenog energetskog tržišta za e, male marginalne zemlje kao što je na primjer Portugal za koje je tako nešto ključno kako bi se smanjila e, razina, cjenovna razina odnosno cijene energenata i kako bi zapravo e, dio tog investicijskog paketa bio e, usmjeren na postizanje tog cilja. Čak i bez izravnih ulaganja u Portugal takvo investiranje imalo bi pozitivan učinak na Portugal. Zato što područje Europske unije i dalje je naš glavni trgovinski partner i moramo stvoriti situaciju koja je dobra za Portugal. Ono što mi najviše u našoj zemlji trebamo su privatna ulaganja, ulaganja privatnog sektora. Mi u našoj zemlji imamo nedostatak kapitala u korporacijskom sektoru. To je nešto što trebamo, naša su poduzeća prezadužena i to je ujedno i e, problem za koji će trebati dosta dosta dugo da se riješi, ali zapravo trebamo priljev vlasničkog kapitala kako bismo imali zapravo stopu zamjene e, zahvaljujući kojoj će naš e, privatni sektor postati snažniji. Dakle, svi instrumenti koji među ostalim uključuju vlasnički kapitala koji možemo razviti, nešto je što je nama svakako važno. Trebaju nam instrumenti koji se zapravo mogu nositi sa razinom rizika koju ova potreba nužno nosi sa sobom. To je ono što trebamo u našoj zemlji i mi smo uvjereni da su planovi koji su najavljeni za provođenje u budućnosti zaista planovi koji idu u pravom smjeru i mislimo da će ne samo Portugal, već i Europska unija od toga imati koristi. Hvala. Hvala lijepa. Sada za zelene kolegica zastupnica Scott Cato. Hvala lijepa. E, želim samo reći da mislim da se bilanca povećala, vidjela sam da su brojke bolje, ali meni se čini da su ta e, mala poboljšanja zaista imala e, među ostalim kao rezultat i plaćanje visoke cijene u socijalnom smislu. Također mislim da omjer između BDP-a i zaduženosti nije toliko napredovao koliko se misli. Dakle, možemo reći da je strukturni program prilagodbe zapravo bio neuspješan. Sasvim je jasno da visoka razina javnog duga za sobom povlači i važna pitanja vezano uz to na koji način su rizici gospodarske djelatnosti ili aktivnosti podijeljeni između privatnog i javnog sektora. Želim postaviti s tim u vezi tri pitanja. Prvo, možete li nam reći kakav je utjecaj na javni dug imalo spašavanje financijskog sektora u Portugalu? Drugo, Smatrate li da je u redu da građani i dalje plaćaju visoku socijalnu cijenu vezanu uz taj dug, budući da se zapravo većina toga duga odnosila na sanaciju privatnih dugova? I treće, kakva je vaša reakcija na... Um, to da se u kod građana podigne razina svijesti o tome na koji način je došlo do zaduživanja i kakve bi strukturne opcije za rješavanje problema duga bile prihvatljive. Hvala. Hvala vama. Za početak, točno je da imamo teške socijalne troškove, plaćamo visoku socijalnu cijenu. Međutim, prilagodba je trebala biti napravljena. Vlada i dalje ima deficit. Ako ne budemo imali financiranje, bilo iz privatnih, bilo iz javnih izvora, e, im, nećemo imati e, niti e, uravnotežen proračun, a e, cijena će biti za cijena za građane će biti puno veća. Prema tome, opcija za koju smo se odlučili je bila pozitivnija. To će nam omogućiti, to trebalo omogućiti da imamo pristup tržištima i da nam se e, više vjeruje. Ipak uspjeli smo očuvati dobar sustav javnog zdravstva, e, dobar e, sustav obrazovanja, a naša zemlja je jedna od najsigurnijih u Europi i u svijetu. Sve naše ustanove uredno funkcioniraju i zaista smo jako puno toga napravili kako bismo troškove E, analizirali i e, optimizirali. Treba, e, to naši građani žele, oni žele da imamo optimizirane troškove kako bismo mogli pružati usluge. Sačuvati financijski sektor, kakav je to utjecaj imao? Banke gdje je bilo potrebno da država intervenira, jedna od tih banaka već je u potpunosti vratila troškove i to pod uvjetima koje je glavna uprava za tržišno natjecanje odredila. Druga banka je vratila većinu sredstava koje su joj dali i vraća dakle i dalje sredstva. Postoji jedna državna banka, dakle tu država je e, i dioničar i e, vlasnik. Dakle, trošak za državu ili drugim riječima za porezke obveznike E, što se tiče saniranja finanskog sektora u Portugalu je prilično pozitivan. E, nakon kraja programa morali smo sanirati banke u potpunosti e, smo primjenjivali europska pravila, a troškovi koji preostanu njih će snositi financijski sektor a budući da smo slijedili sa pravila, građani neće morati snositi troškove u plaćanju većeg poreza. Portugal je demokracija i građani prema tome moraju shvatiti što se radi, moraju imati pristup informacijama i na aktivan način sudjelovati u donošenju, u donošenju odluka ne samo za vrijeme predizborne kampanje. Naravno, preostaje i sjećanje na ono što je bilo prije. Vrlo je važno da ta to sjećanje ostane živo kako se greške koje smo načinili ne bi ponovile u budućnosti. Iz tog razloga moramo učiti iz naših grešaka. Moramo shvatiti iz kojih razloga su određene odluke donesene, koje su odluke bile ispravne, a koje su bile krive i e, moramo paziti da se greške ne ponove. Hvala. Iz FTD-a se nitko ne javlja. Sada Barbara Kapel e, traži riječ. Izvolite. Hvala. Gospođo ministrice, hvala što ste danas došli na sastanak odbora Ekon e, i da s nama e, e, vodite ovaj ekonomski dijalog. Vi ste kao i e, vaši prethodnici govorili o konsolidiranju proračuna, uspostavljanju financijske stabilnosti i stvaranju većeg gospodarskog rasta. To jesu bili ciljevi trojke. Čini ste da ste unijeli pozitivne promjene kad se radi o internom rastu i ulaganjima. Predviđate da će BDP rasti za 0,9%, što je više nego eurozona, dok sljedeće godine predviđate 1,3%, što je 0,2% više nego li u eurozoni domaća potražnja se povećala za 1,2%, što je 0,5% više nego u eurozoni. I brojke e, po pitanju ulaganja su pozitivne. Prema tome možemo zaključiti da ste uspostavili pozitivan trend, a vaša zemlja sada ima pristup tržištima kapitala i obveznicama na deset godina. Moje pitanje bi bilo sljedeće. Nedavni ekonomski podaci su e, zaista pozitivni i ohrabrujući. Čini se da gospodarstvo e, ponovno se obnovilo. Što vi možete reći o mjerama štednje koje su bile donesene i su li one omogućili da Portugal ponovno bude konkurentan? Puno hvala. Prije nego što odgovorim o rastu e, PIB-a e za 2014. godinu, moram reći da Podaci za treće tromjeseće predviđaju rast od 1,1%. U tom smislu se mi razlikujemo od predviđena komisije način na koji će se zaključiti 2014. godine. Komisija uočava neke rizike, ali ja mislim da one nisu toliko bitni. Godina još nije završena, ali nekako imamo povjerenja da će naši zaključci biti pozitivniji te da ćemo doći na brojku od 1,5 za sljedeću godinu. Portugal je 2013. godine krenuo prema gospodarskom rastu. Radi se o konvergenciji u odnosu na eurozonu i Europsku uniju koje su postojale već dosta dugo vremena. Postoje međutim neke razlike, ali nisu prevelike. Činjenica jest da smo mi smanjili razliku između situacije u Portugalu i zemljama iz eurozone i zemljama E, Europske unije općenito. Što se tiče strukturnih reformi, to mora biti kontinuirani proces. Ne radi se o paketu koji se primjeni jednom i sve na tome stane. Moraju e, se provjeriti kakve nove reforme treba e, uvoditi. To je vrlo važno. Moramo nastaviti s reformama na tržištu rada. Već smo proveli mnogo reformi na tržištu rada, ali to nije dovoljno. Moramo nastaviti s time. Moramo imati reforme kako bismo poboljšali kvalifikaciju aktivnog stanovništva i moramo ih prilagoditi potrebama tržišta rada. To je važno ne samo za Portugal. E, moramo stvoriti također jedinstveno financijsko tržište kako ne bi bilo narušavanje tržišnog natjecanja zbog različitog načina financiranja. Treba dakle pomoći reformama tako što ćemo imati solidne javne financije te financije ne smiju biti izvor problema i utjecati na konkurentnost same države. Trebamo imati e, naravno kontekst u kojem će se gospodarstvo razvijati. Sve to treba raditi kontinuirano, mora se raditi na, e, na tome da država funkcionira, to bude država blagostanja, da imamo sustav obrazovanja zdravstva koji funkcionira. Moramo također e, dakle, izvršiti te reforme na adekvatan način. Hvala lijepa. Ivana Maletić ima riječ. Evo, drago mi je što mogu pozdraviti ovdje portugalsku ministricu financija i zaželite joj dobrodošlicu ono što mi je bilo drago posebno primijetiti je da zaista vlada u portugalu i ministarstvo financija idu u dobrom smjeru i da primjenjuju sve ono što su sad novi ciljevi i stupovi ekonomske politike za. two thousand and fifteen godinu a to je e, odlučnost u provedbi strukturnih reformi fiskalna konsolidacija i jačanje investicija. to su glavne poruke sa razine europske komisije i svim državama članicama. vezano uz fiskalnu konsolidaciju zanima me koji su vam najvažniji pokretači rasta u proračunu i jeste li uspjeli tijekom fiskalne konsolidacije njih povećavati a ostale rashode smanjivati? E, vezano uz investicije dosta ste već govorili i kolege su pitale o investicijskom planu e, ali mene zanima koji su ključni problemi i prepreke za rast investicija u portugalu i kako bi u biti poredali to spomenuli ste nedostatak kapitala u privatnom sektoru ali e, muči li vas istovremeno i nedostatak inovacija obrazovna struktura radne snage energetski resursi komplicirana administracija izvori financiranja dakle njih ste i spomenuli e, i kako mislite to rješavati vjerojatno je to vezano i uz onih 400 mjera koje ste naveli da namjeravate pokretati e, i isto tako što se tiče ovih modela refinanciranja za poduzetnike spomenuli ste equity instrumente e, u preporukama europske komisije stoji da do kraja rujna two thousand and fourteen trebate identificirati mala i srednja poduzeća s velikom vjerojatnošću bankrota zbog prekomjerne razine zaduženosti. jeste li taj popis napravili i koji je set mjera pripremljen odnosno je li to sad u pripremama? hvala. Hvala vam lijepa. Što se tiče osnovnih elemenata vezanih e, za rast proračuna za 2015. godinu, iznad svega moram reći e, da su naročito prihodi obitelji se povećali. Imamo izvanredne doprinose za same mirovine koje su od preko 1000 eura. Imamo također jedno socijalno izvajanje za više mirovine. Također što se tiče onih koji rade u javnom e, sektoru i e, tu imamo e, izmjene. Također smo izmijenili i E, situaciju oporezivanja za one obitelji koji imaju djecu kojima dajemo prednost. Naime, radilo se o nečemu što smo morali rješavati u Portugalu. Natetitet u Portugalu je nizak. E, naravno, ta reforma to neće sama po sebi riješiti, ali taj problem moramo rješavati i to žurno. Napravili smo reformu zelenog oporezivanja. Želimo da se proizvodnja kod nas orijentira na one sektore koji su ekološki održivi. Moramo e, rješavati neka narušavanja koja postoje na tom planu na tržištu. Nismo još na e, našem proračunu mogli smanjiti e, poreze, ne općenito. Međutim, postoji stopa poreza koja se smanjila za poduzeća i to u okviru reforme koja je načinjena 2013. godine. Zahvaljujući tome, poduzeća sada imaju bolju klimu za ulaganja. E, fragmentiranje investicija je problem s kojim se nose naša poduzeća u određenim sektorima. Postoji problemi vezane za samu radnu snagu. Ali u Portugalu postoje zaista izvrsni centri za inovacije i zaista imamo sektore koji su apsolutno na razini drugih država članica. U nekim slučajevima imamo i izvrsnost. Radili smo puno na tome da više surađuju tvrtke i sveučilišta donosimo i mnoge nagrade za poduzetnike i za znanstvenike. Naša je birokracija i dalje prilično komplicirana, ali pokušavamo smanjiti količinu e, birokracije koje trebamo napraviti. E, osmirili smo se u velikoj mjeri na i vladu, dakle puno toga što se radi preko interneta. Imamo problem sa e, zalihama što je vrlo važno za zaduživanje e, poduzeća, a strategija za rješavanje e, dugova poduzeća je nešto na čemu se sada u čemu se sada izrađuje zakon i morali bismo taj zakon zaključiti krajem prvog tromjeseća sljedeće godine. To zahtjeva zaista ogromni napor uključujući strane banaka. Puno hvala sada Pervanš Beres. Izvolite. Gospođo ministrice, hvala vam što ste danas došli ovamo. Slušajući vas, ipak neke me stvari malo čude, jer imam osjećaj da vi ne govorite isto kao i predsjednik Juncker, jer je on pred nama rekao da nije potrebno više pozivati se na postupak koji e, utjelovljuje trojka. A e, vi kažete drugačije vi e, govorite o e, nezaposlenih u Portugalu, a čini mi se da mene kao izvjestiteljicu o paketu dvaju i o paketu šest mjera želite e, želite da ja nemam posla. Međutim, šalu na stranu. Što se tiče ekonomskog upravljanja, mislim da je potrebno više europske integracije. Što mislite o scenarijima koje se svako toliko čuju? Među ostalim scenariju koji želi da se zajamči minimalna naknada za nezaposlenost kako bismo imali jedan minimalni e, stupanj e, e, prihoda e, na razini eurozone. Vi ste govorili da je vrlo potrebno, odnosno ključno da ulaganja se obnove u Europi ne, i to u cijeloj Europi ne toliko u samom Portugalu. Rekli ste istovremeno da Portugalu nedostaju privatna ulaganja o projektima govorite dakle da nema dovoljno projekata financiranih od strane privatnih ulaganja. Da li to znači da e, Portugalu nije potreban e, plan ulaganja? Što dakle vi mislite kao ministrica financija Portugala sa, o planu ulaganja? Što mislite o tom planu? Da li način na koji je on predstavljen može pomoći da se pokrene portugalsko gospodarstvo, jer ipak portugalsko gospodarstvo ima visoku stopu nezaposlenosti i e, još uvijek nema tako jaki rast zbog ovih programa e, pod kojima je bio. Hvala. hvala Najprije želim reći da je najbolji vid europske integracije istovremeno počiva u porijeklu i budućnosti Europe. Mi želimo još veću integraciju tako što ćemo ukloniti e, razlike koje postoje, e, rascijepkanost. Danas sam govorila o jedinstvenom tržištu sektora energije, o, potrebi da se e, uklone financijske razlike i tako dalje. To je nešto što je uvijek e, stvara prednost za mala gospodarstva kao što je Portugal koji se nalazi na europskoj periferiji. Dakle, mi se doista maksimalno zalažemo za veće za veću europsku integraciju i mislimo da je to najbolji put. Možda me niste dobro razumjeli. Ja sam rekla da je Portugal zainteresiran za plan je jako dobro došao za puno pokretanje gospodarske aktivnosti u Europi i u Portugalu imamo već e, programe koji su određeni, koje ćemo predstaviti, no trebamo prvo objediniti određene uvjete za njih, moramo imati financije, e, sredstva, isto tako temelj, e, financijski, temelj za ta za te investicije, ali isto tako i povjerenje koje ovisi između oslog i o europodručju. Dakle, ono što sam htjela reći nije da Portugal neće ili ne želi koristiti privatne investicije, multiplikatore iz Junkerovog plana, već da želimo sudjelovati projektima koji neće imati izravne reperkusije na investicije, već koji će povr toga i dati dodatne koristi. Dakle, to je povećanje ulaganja i povećanje gospodarskog rasta za našu zemlju, koja se nalazi na periferiji, kao što rekao, što je tim važnije. Dakle, cilj je da se postupno uklanjaju prepreke i stražem se s vama. Portugal je i dalje gospodarstvo koje je ranjivo i to sam i rekla u uvodnom izlaganju. Izazovi su jako veliki i moramo djelovati proaktivno bolje konsolidirati naše gospodarstvo i priznajemo da je naše gospodarstvo još uvijek e, dosta labilno. Hvala. Sljedeći govornik je Jose Manuel Fernandez iz Reda Pučana. Hvala predsjedniče. Evo ja želim pozdraviti ministricu financija i istaknuti koliko je kompetentna i odlučna. Program za prilagodbu nas je spasio bankruta i to je naravno da postoje dakle neki kolateralni efekti. U svakom slučaju Portugalci portugalske obitelji i poduzeća su podnijeli ogromne troškove. No, recite nam koje pouke možemo izvući iz tog e, programa i kakve nam to savjete može dati za budućnost. Koje su lekcije koje možemo izvući svega? Jer prvobitni cilj uz podršku prethodne vlade, dakle dobro je izabran. No, druga tema je borba protiv e, prevare i e, utaje poreza. Dakle, i tu ste ostvarili dobre rezultate, odlične rezultate. Pitanje je kako će ta borba nastaviti protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza i utaj poreza koji su dakle veliki prihodi za državni proračun i koje mjere može Europska unija poduzeti kako bi vas pomogla u toj borbi kako bi bili e, učinkoviti. Najpša hvala Prednosti ili ne? taj program najbolje bi bilo da nikad nije nikome bio potreban. No u svakom slučaju slažem se s gospodinom Junkerom, nije trebalo doći do trojke, odnosno bilo bi dobro da nije nikad došlo do potrebe za trojkom, dakle da e, države članice Europske unije nikad nisu došle na rub stečaja i da nije nikad bilo potrebno stvarati takve programe, ali s obzirom da jest došlo do toga i da je bilo potrebno stvoriti mehanizme i pravila, Dakle, bili smo u apsolutno nepodnošljivoj situaciji i ovaj program je zahtijevao ogromne napore od naše zemlje. No, sprem drugih realističnih alternativa, ta je bila najmanje loše rješenje za zemlju. Sve to ne umanjuje žrtvu Portugalaca, sve poteškoće koje smo imali i koje dalje imamo su tu svjesni svojih, ali to nam je omogućilo dakle da izbjegnemo puno gore probleme. Što se tiče pouka, pa evo iskoristit ću ovu priliku da kažem da ovaj program nije samo portugalski, to je program koji je primijenjen i u drugim državama europskog gospodarstva, Ovdje se govori o zrelom gospodarstvu gdje su iščekivanja naših sugrađana različita ovisno o zemlji. Više se ne može dakle koristiti tečaj kako bi se utjecalo na konkurentnost. Tako da smo morali naučiti kako se nositi s tim problemima, zato nam je trebalo dugo vremena, Trebalo smo se jednostavno prilagoditi stvarnosti. Ti programi su uvedeni u jednom vanjskom kontekstu koji nije bio povoljan koji je bio manje povoljan nego što smo mislili jer je bila situacija e, dosta teška i u zemlji i u okruženju. Prvobitni program imao je za cilj riješiti tri velika problema proračunsku konsolidaciju, financijsku stabilnost i rješavanje strukturnih neravnoteža. U tom smislu logika koju je slijedio program bila ispravna. Da smo to radili na drugi način, pa to je puno lakše reći sada nego prije svakom slučaju treba vidjeti kako je to osmišljeno onda u trenutku kada je osmišljeno i zašto je tome tada tako bilo. I treba vidjeti da se stvar mogla korigirati tijekom e, samog postupka. Bilo je jako teških situacija, trenutaka, no u svakom slučaju na kraju smo povratili vjerodostojnost, ponovno imamo pristup tržištima, gospodarstvo je ponovno krenulo naprijed. Naša nezaposlenost je jako, jako visoka, to je neprihvatljivo, ali je ipak umanjena i stalno se smanjuje. I dalje mi imamo ogromne izazove za budućnost, ali radimo na izgradnji bolje čvršće budućnosti. Kada je riječ o prevari i e, neplaćanju poreza, odnosno tržišnoj utaji, pa imamo izvanredne rezultate. 2014. godine nije bilo povećanja poreza, ali je bio e, zabilježeno je veliki, veliko povećanje e, poreznih prihoda, a tome je tako prvenstveno zato što smo bili učinkoviti e, u borbi protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza to može i dalje biti poboljšano ukoliko budemo i dalje poboljšavali taj sustav koji smo uspostavili. Mi smo smanjili ovu zadnjim izvješću o PDV-u. E, dakle, tu, to izvješće o PDV-u pokazuje da situacija Portugala veliko poboljšala i da smo danas među onim zemljama koje mogu biti ponosne na to da imaju manju stopu e, izbjegavanja plaćanja poreza i e, posredstvom PDV-a. Naravno, moram nastaviti na tome. Europska unija nam može pomoći u borbi protiv neplaćanja i utaj poreza ukoliko e, izbjegnemo distorzije osobito ako budemo valjno razmjenjivali dalje informacije što je bilo od velike koristi za borbu protiv prevare. Ole Ludvinson ima riječ iz redova SND-a. Vi eh, Imamo izuzetno visoku stopu nezaposlenosti, 35% u Portugalu. I ako se ne varam, preuzeta je obveza da se ponovno vrate mladi u, na tržište rada. Dakle, zašto je potrebno čekati toliko vremena da se vidi, rezultati tih mjera? I kakvi su budući planovi vlade Portugala za mlade i za aktivnu politiku tržišta rada? Ehm, Hvala gospodine. Da, Istina je, to je veliki problem za Portugal. Nezaposlenost je ono što najviše brine Portugalce, a nezaposlenost mladih je predstavlja ogroman gubitak resursa. Vidimo sada da imamo jednu generaciju koja je znatno bolje pripremljena od prethodne generacije. Što smo napravili? Sjedili smo europske modele, imamo taj program Jamstvo za mlade koji smo aktivirali kako bismo smanjili učinak te pošasti. E, program jamstvo za mlade financira e, prakse za mlade u poduzećima i evo 70% mladih su uspjeli doći do radnog mjesta nakon tog iskustva, što je nevjerojatno pozitivno iskustvo, e, jer ono što je potrebno mladima jest upravo to prvo iskustvo u svijetu rada, jer kada traže radno mjesto, e, traži se od njih da imaju već iskustvo, ako ga nemaju, onda, je, onda se nastaje začarani krug i sa tom, e, s tim programom nađeno je rješenje i ponovim, ono što je napravljeno prošle godine, 70% mladih uspjeli su na kraju doći dakle do radnog mjesta. Mi i u javnoj upravi i u privatnom sektoru nastavimo nastaviti s takvim programom, no evo, mnogi su se okrenuli na na stručnu praksu. E, izgleda netko isključio mikrofon, ispričamo se. Dakle, Portugal je priveo kraju tradiciju stručnog usavršavanja i mladi koji nisu htjeli ići na sveučilište su bili bez e, stručne kvalifikacije. Tako da se zadnjih godina više okretalo na stručno usavršavanje, što to je omogućavalo mladima da e, u situaciji kada nisu imali sveučilišnu diplomu, imali su stručnu stru, struku koja im je omogućavala da rade. No istina je da i dalje imamo jako uslenosti mladih koja se malo smanjuje i dalje imamo aktivnu politiku zapošljavanja i dalje ćemo e, ulagati e, u obučavanje mladih kako bi im se omogućio pristup tržištu rada. I sve to doprinosi reformi tržišta rada i povećanju fleksibilnosti. Vidjeli smo da danas imamo na snazi smanjenje broja ugovora na određeno, što je jako važno. Dakle, to je isto tako izvor zabrinutosti za nas i ne možemo reći da su rezultati takvi da možemo biti jako ponosni na njih. Dakle, u svakom slučaju moramo i dalje nastaviti raditi i u oblasti reforme tržišta rada i javnih politika moramo i dalje raditi kako smo rijedili te probleme. Hvala sljedeći govornik je Werner Langen. Hvala ministrice. Ja vam želim čestitati Želim vas pohvaliti ne samo na tome kako ste objasnili svoju politiku, već i na svemu onome što je Portugal uspio stvariti. Jer kad je došlo do promjene vlade, vlasti država se nalazila u iznimno teškoj situaciji. Vi ste uspjeli izbjeći stečaj same zemlje. To nije jednostavno za one koji su to morali iznijeti na svojim plećima, naravno, ali mislim da grijehovi iz prošlosti do kojih je došlo, koji su počinjeni za vrijeme socijalističke vlade, ne mogu biti izbrisani e, od danas do sutra. Dakle, e, ugroziti konkurentnost, to je bila velika greška koja u eurozoni dovodi do smanjenja konkurentnosti Portugala. Želim vam vas pohvaliti, čestitati, ali isto tako i postaviti jedno pitanje. Ako se osvrnemo malo unazad, ako pogledamo mjere trojke, jer ovdje u parlamentu stalno se kritizira trojka, ali po pravilu države moraju treba odobriti mjere trojke. Vi ste to napravili, Recite nam da li te mjere trojke, evo gospođa Beres je rekla da Juncker želi reformirati trojku, nije to pitanje koje je postavljeno, nego da li su te mjere trojke imale smisla ili biste na kraju ovog razdoblja rekli da ste vi napravili više toga od onog što je trojka tražila i da, i da li je to razlog zbog kojeg se bolje zbog koje ste bolje prošli od drugih zemalja i recite nam na kraju da li možete podijeliti svoje iskustvo sa, sa Grčkom ili drugom, z, drugim zemljama koje nisu u eurozoni kao što je Latvija, da li bi trebali e, oni zaposliti ministra financija koji su jednako konkurentni, kompetentni kao što vi, možda bismo to mogli savjetovati i Francuskoj, jer i ona ima velikih problema i tu vidimo da reforme, e, da se reforme ostvaruju jako teško i sporo E, puno sporije nego u malim zemljama i u svakom slučaju zbog toga vam želim čestitati. Hvala zastupniče. Važno je nastaviti i smatrati da je program prilagodbe jako težak za stanovništvo koje je njemu izloženo. To zahtjeva veliku disciplinu, veliku štednju i to ne može uspjeti bez a da se ne plati određena cijena. Dakle, moraju se nagomilane teže i ako, e, riješiti, a to ima veliku cijenu. Ono što smo nastojali napraviti jeste smanjiti cijenu koju treba platiti stanovništvo Uveli smo čitav niz mjera kako bi se zajamčila zaštita najugroženijih, što znači da je veliki napor prilagodbe pao na pleća srednjeg sloja, srednjeg, višeg, višeg srednjeg sloja kako bi se zaštitile kako bi se zašlo najugroženije stanovništvo i to je bilo teško e, percipirano jer se puno žrtve tražilo od Portugalaca, no ono što treba istaknuti jeste da je ta žrtva nešto što moramo pogledati u svijetlu rezultata. Uspjeli smo konačno stvariti reforme. I to je već dovoljno kako bi zemlja imala bolju budućnost i istin za volju. Uvelike smo razgovarali s trojkom, uspjeli smo doći do sporazuma s raznim eh, organizacijama. U početku smo bili dosta labilni s vremenom i uz ostvarne rezultate povratili smo povjerenje, no u svakom slučaju to je bio odnos e, partnerstva, suradnje i to je bilo jako važno za Portugal da napreduje i da dođe do uspjeha u ovome svemu. Dakle, ciljevi su bili više manje isti i iz tog razloga smo uspjeli na razman način e, da se složimo. Naravno da je bilo razlika, ali u svakom slučaju uspjeli smo uvesti brod u mirnu luku. Znam da su uloženi veliki napori u okviru tih programa i u drugim zemljama na sastancima Euro skupine fina smo vidjeli i kakve su napori uložili Irska, Grčka, Cipar. To su kolektivni napori i svih trebamo napraviti. I s velikim državama i velike države to trebaju napraviti i na taj ćemo način jedino svi moći zajedno to iskoristiti. Hvala sada dajem riječ zadnjem govorniku jer ostali smo bez vremena. Imamo uvažene goste na e, javnoj raspravi. Dakle, evo imamo zadnjeg govornika sada. Hvala predsjedniče, bit ću jako kratak. Uvažena ministrice, evo, primanje od mjesec dana Europska komisija i Međunarodni monetarni fond u izvješću su kritizirali vladu Portugala i konkretno, evo sad ću vam prevesti ovo što stoji, e, stoji u nekom, nekim slučajima većina pozitivnih ostvarenja je izvrnuta i E, ja bih želio čuti vaše komentare na to. Kao drugo, nećemo postaviti pitanja o nezaposlenosti jer možemo satima raspravljati o tome kako e, je dugi rok, koliko je dugoročan dugi rok. Dakle, želim vam postaviti drugost. Kada država izađe iz programa trojke, može se pretpostaviti da bi to moglo imati odmah e, utjecaj na nižu kamatnu stopu i e, vrijednost e, uz koju e, država može posuđivati kapital. Je li to istina u slučaju Portugala? I treće, postoji li ikakva pozitivna lekcija za države poput Cipra, Grčke i tako dalje? I da li postoje neke stvari koje treba izbjeći i neke stvari koje treba slijediti? Hvala. Hvala zastupniče. Činjenica jest da je naša prva misija nakon izlaska iz programa e, među ostalim uključivala i izvješće e, koje je sadržavalo ono sa čime se nismo slagali. Međutim, bilo je tu i čitav niz pozitivnih e, točaka. No, vratimo se trenutak unatrag. Program je također bio usmjeren k uspostavljanju ravnoteža i nakon programa trebalo je zapravo napraviti jednu bilancu reformi kako bi se vidjelo e, koji su njihovi rezultati kako bi se nove reforme mogle provoditi. Mislim da smo zapravo prije programa imali dosta nepotpuno razumijevanje deficita i sada smo prešli iz faze trajanja programa u postprogramsku fazu te se pojavila jedna relativno negativna percepcija prema kojoj vlada od prestanka primjene programa nije se zapravo snašla. To nije točno. Mi smo od završetka primjene programa proveli čitav niz reformi. Imamo dvije nove važne fiskalne reforme o kojima se razgovara u parlamentu. Također dubinska revizija zakona o proračunu. Također promjene u energetskom e, sektoru, poduzete su određene mjere. I meni se zapravo čini da zapravo imamo teren manjak razumijevanja, manjak komunikacije. Mislim da je važno jasno reći da će se reforme nastaviti, da naša e, dinamika reformi nipošto nije u padu. A što se tiče pitanja je li dinamika reformi posustala u odnosu na ono što smo imali tijekom programa, e, rekla bih da tome nije tako i da smo uspjeli obaviti naše aktivnosti u, s uspjehom. Prošli tjedan smo također e, plasirali na tržište određeni broj obveznica sa datumom dospijeća 2016. 2017. godine i to je također nešto što će nam omogućiti da upravljamo svojim profilom refinanciranja duga. I što će nam zapravo omogućiti da se vratimo na jedno upravljanje dugom koje je mnogo jednostavnije. Ono što su nam tržišta omogućila jest upravo ta prilika. Čak i prije kraja programa e, imali smo već tu priliku, a posebice nakon e, prestanka primjene programa e, obavljali smo otvorene operacije na tržištima zahvaljujući kojima smo zauzeli određena dugoročna stajališta i to na razini zaduživanja koje je možda najniže gledano kroz povijest. To je definitivno uspjeh. To je vezano naravno i u stabilizaciju eurozone i određenim aktivnostima Europske središnje banke, ali isto tako je to zasluga i portugalske vlade. Mislim da portugalskoj vladi treba priznati uspjeh vraćanja vjerodostojnosti pred financijskim tržištima. Hvala vam lijepa, gospođo ministrice. Hvala vam što ste sudjelovali u ovom vrlo zanimljivom eh, gospodarskom dijalogu. Eh, ja se nadam da će u budućnosti naš odbor na jednak otvoren način baviti se e, situacijama u kojima se nalazimo i nadam se da ćemo u budućnosti zapravo djelovati više ili koliko god je to moguće kao odbor izbjegavati subjektivnost i biti što objektivniji. Hvala lijepa. Još jednom gospođi ministrici, ministrici financija Portugala. Hvala. Colleagues, Dragi kolege, ljubazno vas molim da sjednete i predlažem da krenemo na točku 12 našega dnevnog reda. Prelazimo na javno saslušanje vezano uz strukturnu reformu banaka. Dozvolite da poželim srdačnu dobrodošlicu e, uvaženim govornicima, njih sedmorici koji su ovdje kao uvodničari vezano uz današnju temu, temu koja je od ključne važnosti za Europu, za financijsku stabilnost, a ovo je saslušanje i vrlo važno za naš rad na prijedlogu Komisije za strukturnu reformu. Ovaj odbor i ovaj parlament je 2013. godine u svojem izvješću na vlastitu inicijativu govorio o strukturnim reformama koje su potrebne na razini Unije kako bi se kompletirale, dopunile ostale reforme koje se tiču obveznog kapitala, mehani, sanacijskog mehanizma i sl. E, a i nužne su da bi se riješio problem koji je bio izuzetno složen. E, stajalište izneseno bilo je u skladu sa zaključcima stručne skupine na visokoj razini kojom je predsjedao predsjednik Likanen koji je danas ovdje s nama i kojem želim srdačnu dobrodošlicu. Sada, nakon dvije godine od rezolucije koja je donesena, gotovo dvije godine nakon izvješća, takozvanog Likanenovog izvješća u svijetlu konkretnih prijedloga koje je iznijela komisija, te u svjetlu stupanja na snagu novih odredbi vezano uz nadzor stupanja na snagu spašavanja um, sredstvima poreznih obveznika, eh, provedbi o obveznom kapitalu i sl. predstavlja temu koja je važna i zbog toga je izuzetno značajno da to raspravimo sa relevantnim stručnjacima. Među ostalim e, radi se o tome da je izuzetno važno da se obvezno razdvoji trgovanje vlasničkim vrijednosnim papirima od ostalih oblika bankarskih aktivnosti te da se razmotre neke druge opcije vezane u strukturnu reformu bankarskog sektora. Održali smo prilikom prve razmjene mišljenja vrlo živopisnu debatu vezano uz izvješće koje sam ranije spomenuo i ja sam uvjeren da će ovo saslušanje također na svjetlo dana iznijeti čitav niz korisnih elemenata za daljnje razmatranje ove teme. Organizirali smo ovo saslušanje u dva dijela. U prvom dijelu bavit ćemo se pitanjem Jesu li velike univerzalne banke same po sebe izvorom rizika, te drugi dio koji će pokušati odgovoriti na pitanje koje su posljedice različitih opcija za strukturne reforme. Predlažem da na početku e, damo riječ našim uvodničarima koji imaju na raspolaganju određeno vrijeme. Ljubazno vas molim da se držite dodijeljenog vremena, ali također da ne brzate zbog prevoditelja. Nakon toga, dakle nakon što čujemo naše paneliste, uslijedit će razmjena mišljenja sa članovima odbora. Naš prvi govornik zapravo i ne treba poseban uvod. Radi se o gospodinu Erkiu Likanenu od 1995. do 2004. godine radio je u komisiji, sada je u svom drugom mandatu kao guverner Finske banke. Također je bio predsjedatelj visoke skupine na visokoj razini koja se bavila reformom strukture europskog bankarskog sektora. Gospodine Likanen, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Analiza koju je provela grupa stručnjaka na visokoj razini, a tiče se reforme i strukture europskog bankarskog sektora prije dvije godine zapravo je otkrila da postoji snažno preuzimanje rizika, dakle diljem poslovnog sektora, ali posebice kada se radi u utrživanju visokih složenih instrumenata gdje je zapravo vrlo važno djelovati brzo i gdje je to povezano sa sektorom nekretnina zapravo je skupina nastojala predložiti reformu koja bi na neki način smanjila razinu rizičnosti neovisno o tome kakvim se djelatnostima bavi banka. Grupa je zapravo došla do zaključka da e, zapravo implicitno vladino jamstvo može navesti banke da povećaju razinu zaduženosti, da postanu sve većima i da zapravo preuzimaju rizike koje nikad ne bi da to jamstvo ne postoji. E, glavno pitanje dakle u to vrijeme bilo je jesmo li učinili sve što je u našoj moći kako bismo eliminirali jedan od velikih problema. a to je da su neke banke jednostavno prevelike da bi propale. U našim razmišljanjima zapravo smo rekli da je izuzetno važno među ostalim imati jedan solidan obvezni kapital koji se ne bi oslanjao na pretjerano složene modele i gdje bi se zapravo nametnula određena izolacija aktivnosti koje se tiču trgovanjem vlasničkim vrijednosnim papirima. Također, sve aktivnosti koje se tiču trgovanja vrijednosnim papirama trebale bi zapravo biti odvojene od poslovanja s građanskom, što se prvenstveno odnosi na e, primanje štednih pologa. E, to znači da bi zapravo e, sve banke trebale među ostalim poštovati određena razborita bonitetna pravila. Nakon duge rasprave zapravo se došlo do zaključka, grupa je odlučila da predloži obvezno odvajanje tih dvaju aktivnosti, e, te da za zapravo razina trgovanja vrijednostnim papirima da ne prelazi određen unaprijed utvrđen prag. Danas bih želio zapravo napraviti neku vrstu revizije tih ključnih pitanja iz dva ugla. Za početak, je li sanacija najvećih banaka zaista vjerodostojna čak i u vrijeme velike krize? E, direktiva o oporavku i sanaciji banaka daje nam sada važne instrumente koji nam omogućuju da banke koje su pred prijetnjom odlaska u stečaj spašavamo na odgovarajući način. E, izuzetno je važno e, da također koristimo jedinstveni sanacijski mehanizam koji će omogućiti oporavak i sanaciju banaka diljem država članica koje su sastavni dio bankovne unije. Međutim, još uvijek postoje određene dvojbe je li zapravo to dovoljno da bi se riješili problemi banaka u vrijeme žestokih kriza. Ako je struktura same banke pojednostavljena ex ante, onda je to nešto što će olakšati nametanje određenih mjera i u kriznim situacijama. Drugo pitanje koje se postavlja je na koji način spriječiti ovaj efekt prilijevanja eventualnih negativnih afekata e, određenih e, trgovinskih aktivnosti banaka na e, štedne pologe, odnosno na poslovanje s građanstvom. Naime, e, činjenica da bi se um, odvajale ove dvije aktivnosti dovela bi do toga da bi se zapravo značno, uh, znatno smanjila ova razina implicitnog jamstva koje bankama daje vlada. Međutim, usprkos tome, čak i sa smanjenim implicitnim jamstvom, te bi banke, kada bi se odvojile ove dvije djelatnosti, mogle ostati mnogo solidnije u vrijeme krize bez odvajanja da bi se zadržala ista niska razina rizika bilo bi potrebno učiniti to jamstvo mnogo sveobuhvatnijim. glavni igrači na tržištu zapravo imaju izuzetno važnu ulogu kao i oni koji omogućuju likvidnost na ciljnim tržišnim segmentima. To je posebice točno kada e, implicitno jamstvo e, vlade zapravo dovodi do e, pretjerano velikog preuzimanja rizika. Kada tržište počne uključivati čitav niz nelikvidne imovine, vrlo je zapravo teško napraviti razliku između trgovanja vlasničkim vrijednostnim papirima i onim aktivnostima koje dovode do danje izgradnje tržišta. E, pitanje koje se postavlja jest možemo li mi ove funkcije koje su od ključne važnosti za društvo na neki način zaštititi od pet potencijalnog prevelikog preuzimanja rizika i možemo li smanjiti razinu izloženosti u sustavu bankarstva u sjeni. Daljnji koraci e, koje treba preuzeti zapravo su usmjereni na definiranje razine obveznog kapitala. To je e, zapravo jedan dio koji je dodatno razrađen kako bi se na neki način smanjili smanjila razina rizika. Osim toga, čekamo također da vidimo kakvi su rezultati temeljne revizije e, bazarskog odbora vezano uz trgovinske aktivnosti banaka. Međutim, izuzetno je važno da se uspostave baždarene e, razine zaštitnih mehanizama kada su e, izazovi vrlo zahtjevni. Osim toga, kombinacija više razine obveznog kapitala i odvajanje bankovnih djelatnosti može također biti ostvarena vrlo vrlo učinkovitim upravljanjem koji bi omogućio da se smanje veliki gubici. Četvrto pitanje je jesu li sve e, europske banke dovoljno jednostavno ustrojene kako bi ih se moglo efikasno nadzirati i kako bi se moglo njima upravljati na način kojim se nameće učinkovita tržišna disciplina i vodstvo. E, poticaji e, koji dolaze od vanjskih dionika za nadzor nad bankama e, kao što je na primjer putem direktive o oporavku i sanaciji banaka ili putem jedinstvenog sanacijskog mehanizma zapravo čine mogućnost spašavanja europskih banaka vjerodostojnijom. Međutim, nemojmo, reći, nemojmo zaboraviti reći da i disciplina također treba biti osnažena. Osim toga, odvajanje osnovnih bankovnih djelatnosti koje sam ranije spomenuo također bi povećalo određenu razinu vjerodostojnosti i omogućilo bi da se bankama lakše upravlja i da ih se lakše nadzire. Na kraju, pitanje koje si moramo postaviti jeste jesu li sadašnja ustrojstva banaka dovoljno jednostavna da bi se uopće njima upravljalo. Ja vjerujem da je potrebno dodatno smanjiti njihovu organizacijsku složenost kako bi se njima lakše upravljalo. S jedne strane moramo imati banku koja se bavi e, trgovanjem vrijednosnim e, papirima i određenim financijskim instrumentima i s druge strane banke koje se bave poslovanjem s građanstvom i to bi zapravo odvojilo i dvije vrste financijske kulture, jednu koja je usmjerena na kratki rok i druga koja je usmjerena na dugi rok. Na kraju dozvolite da završim jednim ključnim pitanjem, a to jest E, kakvi su rezultati reforme? Ja bih rekao da nas je reforma zaista e, odvela dosta daleko u našim nastojanjima da riješimo ovaj problem banaka koje su prevelike da bi propala, ali još uvijek nas nije dovela do konačnog, e, konačne stanice u kojoj želimo biti i mislim da je izuzetno važno završiti bankovnu reformu kako bi se spriječilo da postoje problemi zbog banaka koje su prevelike da bi propale. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Likanen, a sada naš sljedeći govornik vrlo poznat ekonomist, profesor Charles Goodhart, emeritus profesor eh, na eh, Londonskoj školi eh, ekonomije. Izvolite. In my Hvala lijepa. U svom sam životu prošao kroz tri bankarske krize u Ujedinjenom kraljevstvu 70 2004. 5. 90. 91. i 2008. 9. Svi su bili vezani za posudbu koja je bila neproduktivna. Dakle, krediti su prvenstveno bili usmjereni na komercijalne stambene kredite i stambene kredite. E, sve te tri krize su se događale u razmaku od prilike 17 godina. Možda bismo dakle mogli već reći da će do sljedeće krize doći do 2025. godine. Bilo bi mi drago da to smatrate šalom. Međutim, moram reći istovremeno da ništa nije ili barem nije dovoljno napravljeno kako bi se osnovni problemi u bankarstvu riješili. Objasnit ću vam što mislim. Ključni dugoročni trendovi u e, bankarstvu i e, ekonomiji su e, proučeni od strane Šilona i Taylora. I oni su rekli da je zato odgovorno, dakle za prevelike krediti su bili odgovorni stambeni hipotekarni krediti za privatni sektor. Drugo, da je došlo do puno e, prevelikog širenja kredita, a e, ekspanzija kredite u odnosu na ušteđevine e, je uglavnom bila nadomještena shadow bankingom i tu investicije nisu bile ispravno napravljene. Čak i kada su kamatne stope varirale one su se zapravo, tu se rizik prebacivao samo na one koji su preuzimali zajmove. U svakom slučaju, na taj način uvelike se e, uvelike se osjetio bankovni sustav. Banke su krizu koje su krizu ojačale su uglavnom bile relativno male banke i one su zapravo smanjile razinu e, kada su preuzimale rizike tipa e, anglo-irske banke. Ima puno primjera takvih banaka i e, u Velikoj Britaniji i u i u Sjedinjenim američkim državama. Međutim, takve velike rizike preuzimale su i veće banke i Royal Bank of Scotland je primjerice jedna od njih. A Postali smo prilično prema e, bankama koje su se vrlo brzo povećavale. Trgovanje derivatima je zapravo pridonjelo nesolventnosti koja se pojavila usred velike financijske krize. E, kao što možda znate, e, popis e, financijskih derivata u Lehman Brothersu je zapravo njima omogućavao propit. Univerzalne banke zapravo imaju raznovrsnije poslovanje dok su je situacija drugačija kod visoko specijaliziranih banaka koje se specijaliziraju za stambene kredite. Nedavno u knjizi koja se zove Kuća dugova e, se objasnilo kako e, su problem uzrokovali hipotekarni stambeni krediti. Ova posljednja kriza je zapravo jako ocrnila banke i bankare. To je bilo ispravno, međutim, to e, zapravo u cijeloj priči možda sekundarno. Investicijske banke bi trebali biti čuvari tržišta kapitala i olakšati da onima koji žele kup, e, da oni koji žele mogu kupiti i prodati e, vrijednosnice. Treba u Europskoj uniji ostvariti uniju tržišta kapitala. To treba biti nešto što će usporedno s tržištem kapitala. E, Europske banke moraju biti dovoljno jake da bi to ostvarile. Ako se to ne učini, to se može prepustiti u protivnom e, onim bankama iz Sjedinjenih američkih država poput Morgan Stanleya i Goldman Sachsa koji su zato specijalizirane. Treba paziti na koji način će se ostvariti u tržište kapitala e, prisiliti investicijske banke da se bave samo e, vele prodajnim aspektima a da pritom prepuste ono što je malo prodaja, to bi zapravo oslobilo taj sektor. Jer se e, na taj način ne bi u potpunosti pokrile problemi e, filijala. Ako se bude imala samo jedna interventna točka, došlo bi do zapravo erozije zaštitnog kapitala. Većina e, poslovanja banke, banaka u svijetu se uglavnom vodi kod jednog manjeg broja velikih banaka. Ne znamo zašto je tome tako. I e, moramo reći da pretpostavka da mi kao regulatori znamo, možda poznajemo bolju situaciju od tržišta, je nešto što bi moglo biti opasno i bilo kakve mjere koje bi mogli oslabjeti europske bankovne kapacitete u trenutku kada su oni potrebnije nego što mislimo, moglo bi imati loše posljedice. Hvala lijepa. Čuli smo ovdje dakle dva vrlo različita mišljenja o dakle izvoru financijske stabilnosti ili nešto što se može koristiti kao sredstvo diversifikacije. Sljedeći govornik je profesor Martin Helvig. On je dobio puno priznanja e, primjerice instituta Max Planck o radu o financijskoj regulativi on predsjedava znanstveni odbor Europskog odbora za sustavni sistemske rizike. Jesu velike banke zapravo same po sebi rizične? Da, odgovor je da jesu, ali su i male specijalizirane banke. Bankarsko poslovanje nosi za sobom rizik. Ne radi se o veličini rizika, već je li izbor koji se radi prikladan kada se odlučuju na rizik. U našoj knjizi napisali smo da se mnogo toga može smanjiti kada bi e, bilo dovoljno kapitala u financiranju banaka. Ostavit ću ovu točku po strani i govorit ću o strukturnim reformama prijedlog za strukturne reforme motiviran je činjenicom da bi se na taj način zaštitio financijski sustav i zaštitili poreski obveznice. Ali zato treba i dalje e, čekati koherentno objašnjenje. Dio toga čini se može se dovesti do ono što je govorio e, gospodin Fokker i nostalgija e, za Stiglo. Prema glas stiglu, financijski je sustav bio siguran otprilike do 70. godina kada je bilo malo e, promjena u tečajnim vrijednostima i malo posredovanja. Od 70. godina nadalje pojavilo se dosta rizika vezane za tečaj, ne, za sam tečaj valuta i onda je s vremenom sustav prestao biti siguran te je zbog toga došlo do velikih kriza ustanova koje su se bavili, dakle kreditnih ustanova u e, Sjedinjenih američkim državama koje su poslije postale jako specijalizirane. A osim toga, oko 1990. došlo je do kriza komercijalnih banaka i još jednom zato što su bile previše specijalizirane. Moramo se također kloniti iluzija i obmana. Financijske eh, bankarstvo je eh, riskantno. Eh, htio bih samo na komentare Čalsa Guskata reći da i mala i srednja poduzeća sa sobom nose rizike. I postoji još jedna obmana, a to je zaštita i uloga e, e, odnosno štednih pologa je nijedin rizik što predstavlja sistemski rizik. Vidjeli smo to vezano za propast Lehman Brothersa na tržištu financijskih derivata. što se dogodilo vezano za Lehman se na financijski sustav. Zapravo došlo je do domino efekta i mm, fondovi e, novčanih tržišta na kraju propali su u rujnu 2008. godine. A Lehman Brothers bio je investicijska banka. Prema tome, ako se nešto podijeli, odnosno odvoji, ne znači da može ostati samo. Ono što je zaista bitno jest samoupravljanje. Na koji način se fondovi prebacuju od konačnih investitora do konačnih neimovine? potpuno integriranje e, investitora do UBS-a, do ubacivanja njihov vlastiti portfolio se nalazi u Ono što se dogodilo sa e, njemačkim štendionicama je došlo je dakle do investiranja koje su se dakle investirali su u obveznice i to se pokazalo neuspješnim. A e, možemo se pitati sa ovom situacijom u Njemačkom na koji način zapravo se investiralo. Govori se isto tako o zaštiti ulagača. Glas Stigl je govorio o e, klijentima komercijalnih banaka. I e, to smo vidjeli neuspjehe i u Njemačkoj i kod Lehman Brothersa. Ono što je mislim ključno je višak investicija i to su zapravo profesionalni ulagači. Ali je li to rješenje imati profesionalne ulagače kada se radi o toksičnoj aktivi, toksičnoj imovini? Što se tiče uredbi, odnosno propisa koji su predloženi, e, u njima se govori o tome u koje se tvrtke može ulagati, ali ne što što se može ulagati. Što ako investicijske banke imaju e, toksičnu imovinu? Dakle, u krizi koja se pojavila početkom 90. godina univerzalne banke su koristili profite od derivata kako e, bi e, posuđivali malim i srednjim poduzećima. Tu je također došlo do problema. I e, može li se investirati, a da se tu ne zaobiđu u potpunosti e, moralni problemi. To je stvar kulture. A potencijalno e, ovakve situacije mogu izazvati i veći broj domino efekata, međutim svaki od njih može biti manji. I s vremenom situacija postoje puno manje transparentna kada se radi o manjim bankama nego kada se radi o velikoj univerzalnoj banci. O svemu ovome nije se dovoljno raspravljalo i e, odgovori su na ta pitanja nepoznati. Međutim, ta se pitanja moraju postaviti. Najviše hvala. Sada imamo mogućnost e, postaviti pitanja. Izvjestitelji, izvjestitelji sljedeći imati svaki po dvije minute da postave pitanja a onda će odrediti kome je upućeno pitanje, a govornik će imati tri minute da proželi odgovor. Gospodin Hokmark, izvjestitelj ima riječ. hvala i hvala na izlaganjima. Svi predavači su se nadvezivali na to da da li su univerzalne banke rizičnije ili da li predstavljaju rizik. No, pitam se što misle o tome kako univerzalne i diversificirane banke e, kako bi se nosile sa specijaliziranim bankama. Evo, napravljena analiza za 2010. godinu i tu je došlo do zaključka da rizik predstavljaju specijalizirane banke, bilo da se radi o investicijskim ili drugim bankama. Dakle, evo, Htio bih da se osvrnu na to i kakvi su njihovi zaključci ukoliko bi se opredijelilo za odvajanje od univerzalnih banaka, da li bi to značilo da ćemo imati veći broj specijaliziranih banaka sa donekle većim rizikom, a isto tako što bi se dogodilo u investicijskim bankama, jer neki kažu da ukoliko univerzalne banke ako se ne bave e, investicijskim bankarstvom, onda bi to bio problem. Bilo bi ih jako malo koji bi se bavile time, a možda ne bi bile europske u pitanju. Dakle, kako bi tržišno natjecanje moglo utjecati na sistemski rizik e, iz europske perspektive? Hvala. Hvala. Tko želi prvi odgovoriti? Gospodin Likan, izvolite. U izvješću mi smo napravili analizu svih različitih vrsta banaka i naš smo, dakle prošli smo kroz, konkretne primjere. Ne bi se moglo reći da je jedan model osobito siguran ili osobito nesiguran, to je sigurno stvar. Kao drugo, nismo predlagali da se rasparčaju banke, već smo govorili da ukoliko se trgovanje ide, prelazi neki određeni prag, onda bi se bankarsko poslovanje trebalo podijeliti na određeni način, ali da to bude napravljeno, da to bude kapitalizirano prema svim istim pravilima koja nameće ba, bazili, isto tako da se prati samo tržište. A to bi sve trebalo imati određena ograničenja svakako. Dakle, to znači da bi mogli ostati u sklopu iste univerzalne banke, dakle mi nismo predlagali da ih se izuzme. Naravno, može doći do utjecaja, jer ako e, državna jamstva, ako dođe do određenih jamstava da neke e, jako e, isplative aktivnosti mogu imati veći utjecaj. Na primjer, rađeni su na različiti različite analize utjecaja s tim u vezi. Hvala, profesor Gutkart. S obzirom na bankarsko poslovanje, to je nešto što bi u svakom slučaju ovisilo uveliko o e, uniji kapital, kapitalnih tržišta e, investicijske banke bi bile e, čuvari toga. Dakle, postoje u svakom slučaju određena ograničenja, no sve ovisi o tome da li će se napraviti ta unija i koji će, što će nam se pokrivati. Ja se u svakom slučaju slažem s kolegom profesorom Helvigom, a to je da je pravi problem uvijek bio i jest upravljanje, no što je više e, neka institucija specijalizirana, to e, dolazi do većih problema ukoliko, na, ukoliko se nađe u problemačnoj situaciji. Evo, ja ću samo nadovezati na ovo što je rečeno. Ne mislim da specijalizirane banke same po sebi predstavljaju problem. Uslovno, specijalizirane investicijske banke bile su uspješne desetljećima. a na kraju glas stigala sustava investicijske banke su bile jako važne, no postoji jedna ključna riječ koju ste koristili, a to je tržišno natjecanje. I ono što mene najviše zabrinjava jeste da u zadnja tri do četiri desetljeća mogli vidjeti veliki broj, veliko povećanje tržišnog natjecanja posredstvom e, takozvanog e, bankarstva u sjeni u nekim univerzalnim bankama, ali isto tako je važna e, važno primijetiti da je umanjena sposobnost da stvaruje profit odnosno povećana je mogućnost stvarenja profita i tako da bi svi mogli ići upustati se u rizik. Hvala sada SND Jakob van Weisseker. Hvala predsjedniče. Ovdje imamo tri uvažena stručnjaka. Mislim da imaju nešto zajedničko, koliko sam dobro pročitao vaše radove. Ono što je vama zajedničko je da nije riješen problem prevelikih da bi propale. Naravno, oni koji sjede u ovoj prostoriji, osobito ovi koji su malo više iza i koji pričaju priče prema kojoj E, imamo kapital spašavanja sredstvima poreznih obveznika, da će to moći biti čarobni štapić koji će riješiti problem. No istina, e, zanimljivo je da su e, i profesori Hedvig i Goodhart objavili znanstvene radove prema kojem kapital spašavanja sredstvima poreznih obveznika nije baš najbolje najsretnije rješenje i substitut za realni kapital, kao što je tvrdio profesor Helvig, ili e, sredstva poreznih obveznika, kao što je tvrdio drugi profesor. Dakle, ukoliko bi došlo do spašavanja ovim kapitalom, možda to nije baš prikladno za prave potrese, no pitam se, i to je stvarno moje pitanje da li bi ova rješenja mogla biti dobra zamjena za strukturne reforme i želio bih ovdje citirati tekst profesora Gutharta u kojem on navodi sljedeće. Da razvijena društva moraju pristati na to da e, određena javna jamstva su obvezna za učinkovit e, bankovni sektor. Istovremeno, kažem, drugi vidovi reguliranja poput e, strukturne reforme stavljaju veći naglasak na fazu poravka i to bi trebalo provesti. Dakle, moje konkretno pitanje osobito upućeno gospodinu Klodi i Hedvig, jest do koje mjere mislite da takva, takvi dogovori mogu biti dobar substituti za strukturne reforme koje, kao što je spomenuo gospodin Guthart u svom znanstvenom radu. Spašavanje spašavanje banaka je e, najvažniji su testovi otpornosti. Oni ne mogu biti procjena, ali mogu ukazati na situaciju u kojoj se nalaze banke i koje su slabije od drugih. To može biti okidač da se, pokren, da se navede banke da pokrenu e, reforme prije nego što e, upadnu stvarne probleme. Jer E, rješavanje, odnosno sanacija banaka e, je nešto spokriće kad je banka u stvarno jako lošoj situaciji i kad e, je pretrpjela ogromne gubitke. Dakle, tu se koncentrira na gubitke malog broja vjerovnika i to može biti nanijeti političku štetu. Dakle, koliko želite e, osiguravajuća društva i mirovinske fondove spasiti i učiniti ih e, takvim da ih se može spasiti, onda imate mali broj hedge koji će u tome sudjelovati i u svakom slučaju e, izvućete vrijednostne papire, odnosno spasti ih na neko vrijeme, ali bit ćete suočeni s velikim problemima na razini cjelokupnog sustava, jer kad je cjelokupni sustav slab, onda će tržište u potpunosti presušiti za takve proizvode i onda će situacija postati u potpunosti neprihvatljiva što se tiče rizika. I to znači da će druge banke odbiti sudjelovati tome i to znači da će biti veliki pritisak na sve druge banke i to će činiti čitav sustav potpunosti neprihvatljivim i to u biti stvara se potencijalna opasnost sistemske krize postoji opasnost da se tako e, prelijevanje preljevanje krize e, neprihvatljivo poveća. Hvala, idemo sada na sljedećeg govornika. Ali, e, u svom tekstu gospodin Gurhard je rekao da s obzirom na observacije strukturne reforme ispričam se, ali imamo takav e, raspored da moramo predati riječ drugim. Svet ali evo mogu se možda vezati na ovo pitanje. Jedno od pitanja koje se postavljeno zadnjih pet godina u ovom parlamentu jest kako riješiti ovaj problem koji su stvari na koji se trebamo sredotočiti i koje su moguća rješenja da se postaramo da barem izvučemo pouke ukoliko barem ne možemo izbjeći ponavljanje, barem što se tiče ovih zadnjih kriza. I tu su bilo tri jednostavne ideje, dakle, prijedloga. Dakle, kao prvo, kako izbjeći e, spašavanje sredstva poreznih obveznika. Zar ne možemo imati tržišta gdje banke mogu propasti da nema spašavanja sredstvima poreznih obveznika. Ukoliko ne, pa koje su onda granice e, posezanja za sredstvima poreznih obveznika? E, mi znamo da kad bank propadne, E, maloprodajna banka da ljudi više neće moći doći do svojih novaca iz bankomata, neće moći platiti svoje e, račune. Da, to ima političku cijenu. Zatim što se tiče e, pouzdanosti, odnosno odgovornosti, da su ravnatelji odgovorni zar ne bi onda e, bolje analizirali e, sve instrumente koji su u njihovim lancama? Dakle, ukoliko neka, neki instrument može propasti, zar ne bi onda razmislili prije nego što bi ga pustili opcaj? Treće, e, uporaba CDO i CDS-a. da li se to može koristiti, a da nema dovoljne rezerve u slučaju gubitaka. Jer imali smo AIG-eve financijske proizvode koji su izvodali gubitke od 2,3 trilijuna. Da li smo e, da li je od toga zašto je do toga došlo? Dakle, zatim politički gledano Dakle, da li imamo situaciju ovdje da, se, da, da ljudi hoće da se samo misli da oni rješavaju, a u biti ništa se ne dešava. Dakle, koja je to stvarna granica do koje možemo izbjeći posezanje za sredstva porednih obveznika? Da, profesor Hedvig, izvolite. Hm, kako izbjeći posezanje za sredstvima, spašavanje sredstvima poreznih obveznika? Pa odgovor je da se to ne može napraviti. E, moja zabrinutost e, za gerdin je puno veća od časove, no do toga neće doći. E, u slučaju Deutsche Bank ili BNP Paribas, tu je problem što imaju sistemski velike e, ogrom, objemom velike aktivnosti u različitim e, pravosudnim sustavima i rješavanje takve banke bi značilo da se uništava operativna integracija, a do tog takva se opasnost neće preuzeti. Na nacionalnoj razini tu je problem dakle e, likvidnosti i u direktivama se ništa ne govori. Ovdje se govori o trocifrenom broju ili četvrocifrenom broju milijardi. Dakle, kad shvatite o čemu se radi, jasno će vam da će banke pokriti gubitke tih, odnosno spasite banke prije nego što uopće dođe do e, velikih e, problema? Ili će možda njekati da ima nekih problema i e, naložiti srećnoj banci da riješi problem u međuvremenu. Dakle, postupak koji imamo sada jeste veliko poboljšanje situacije, odnosno pravila koja su postojala u velikom broju država, ali to još nije dovoljno. Što se tiče E, odgovornosti, to je jako poželjno i zato se zalažemo za to. A što se tiče ovog političkog aspekta, tu se slažem sa Charlesom, mislim da moram uzeti primitno znanje da većina instrumenta koje sada imamo e, postavljene su prije 2008. godine. Sjetite se Tier 2 Capital. Dakle, osnovni razlog zašto je to bilo tako jeste što politički utjecaj e, institucionalnih investitora bio jači od utjecaja vlada i e, uspjelo se izboriti da se ne dopusti propast takvih institucija, dakle politički. Hvala. Sljedeći govornik je Silvi Gular. Ja sam sam htio reći da u našem radu nije bilo nekih političkih razmatranja. Ključno pitanje u izvješću što je potvrđeno u izvješću od IMF-a jeste da nismo riješili ovaj problem prevelikih za propast, prevelikih da bi propale, jer to je ne. Vlade su te koje omogućuju bankama da preuzimaju ekscesivne rizike. Što se tiče pitanja odgovornosti, neću to komentirati, ali mnogi koji su nam stavili dokument na raspolaganje rekli su da u kompleksnim ustanovama e, kombiniraju se dvije kulture. Jedna jeste e, komercijalne banke zasnovane na povjerenju i isto tako e, kratkoročno e, bankovno poslovanje koje je jako složena stvar. Dakle, možete pitati ljudi iz bankarskog sektora koji će svjedočiti na isti način ovom svemu. Hvala, Silvi, izvolite. Hvala, predsjedniče. Ja sam imao jedno pitanje koje ovaj put nije političarsko, već je baš političko pitanje. Kako, koja je vaša strateška vizija? Evo, recimo da usvojimo ovaj tekst komisije ko bi financirao europsko gospodarstvo, gospodin Guthart je donekle već odgovorio, i da li ćemo u Europi imati strateški nadzor nad onima koji financiraju europsko gospodarstvo. I onog dana kad budemo došli, kad nastupi kriza, ukoliko ne budemo imali sredstva za kontrolu, odluke će biti donešene druge. I samim tim što je ovo svjetsko strateško pitanje, Ogleda se u ovome, mislila sam da smo mi parlament od mislila smo da smo usvojili e, uredbu CRD4, ali druga da postoje neki ljudi koji nisu iz ovih institucija, da, koji nam govore da, e, koji primjenjuju taj tilak i koji se pojavio poput e, gljive nakon kiše, od kako su ovi tekstovi stavljeni na stol. Dakle, koja je vaša strateška vizija? Gospodin Demasio ima riječ. Hvala uvaženim gostima. E, ja sam morao studirati Guthartov zakon e, kada sam studirao ekonomiju. Evo sad mu se mogu izravno obratiti. E, prema tom zakonu što god se napravi u financijskom sektoru, oni će izumiti novu financijsku inovaciju kako bi zaobišli zakonodavne, postojeće zakonodavne mjere. Dakle, moje prvo pitanje jest kako, koliko je važno reguliranje bankarstva u sjeni i strukturne reforme banaka, da li vidite doista da postoji neka prava opasnost da ukoliko ne budemo stvarno e, dosta e, strogi prema bankarstvu sjeni da bi mogle velike aktivnosti preći u taj sektor. Zatim drugo, puno se govori o e, uniji kap, kap, kapitalnog tržišta i o problemu nepokretanja e, tržišta. Dakle, što vi mislite o tome? Da li se zalažete prije na sustav koji je e, usredotočen na bankovno poslovanje ili ste prije za kapitalne e, fondove? moje mišljenje jeste da E, imamo više problema s makroekonomskim okruženjem jer e, potražnja za kreditima nije dovoljna. Vi ste spomenuli Lehman Brothers. Evo, dolazim do kraja. Reci nam, nije li Lehman Brothers bio problem e, međusobne povezanosti i evo što mislite vi o tome? Hvala. Ko će prije odgovoriti? Gospodin Ja bih odgovorio na prvo pitanje o strateškoj viziji. Vizija moje grupe bila je da banke igraju ključnu ulogu u financiranju e, gospodarstva Europske unije i to je i dalje naše stajalište. Upravo zato smo predložili ovo rješenje da depozitna banka ima pravo ne samo izolirati depozite, već isto tako osigurati da e, ti depoziti budu E, pokriveni, dakle da postoji čitav niz aktivnosti e, kojima se ona može baviti. Jedino područje koje bi trebalo biti odvojeno ako se prijeđe zadani prag, trebalo bi biti vezano uz trgovanje vlasničkim vrijednosnim papirima. Dakle, banke će i dalje ostati osnovni stup financiranja gospodarstva e, u Europskoj uniji. Bilo bi korisno za europsko gospodarstvo kada bi naša kapitalna tržišta zapravo slijedila daljnji razvoj i kako bi tražila dodatne izvore financiranja kao što je slučaj u nekim zemljama izvan našeg kontinenta. I upravo zato ja podržavam sve napore jačanja kapitalnih tržišta u Europskoj uniji kako bi postojala sredstva financiranja i izvan bankarskog sektora u Europskoj uniji. Profesor Problem u Europi je zapravo u tome što je previše e, usredotočen na banke. Previše se zapravo financiranja e, izlači e, prvenstveno iz banaka. Trebamo veću raznolikost na financijskim tržištima, ali što je raznolikost veća, to je i sam sustav sigurniji u cjelini. Jedan od problema zapravo cijelog regulatornog sustava jest da je prvenstveno prociklički. I zbog toga e, poduzimanjem određenih koraka na neki način tjeraju banke da se postave u ofenzivni položaj. I to je ono što među ostalim i koči e, gospodarstvo e, u oporavku u Europskoj uniji. Hvala. Tko će financirati europsko gospodarstvo? Ja bih obično rekao tržište. Međutim, u određenoj mjeri propisi koji se odnose na obvezni kapital, posebice vezano uz ponderiranje rizika, zapravo ne potkrepljuju tu teoriju. Bankarstvo u sjeni trebate napraviti razliku između institucija poput takozvanih hedge fondova, s druge strane posebnih financijskih instrumenata banaka, uređenih banaka. Posebni financijski instrumenti uređenih banaka zapravo su različiti od novčarskih fondova. Novčarski fondovi su opasan dio sustava zato što su u velikoj mjeri žrtve navala na banke. To smo vidjeli i 2008. godine i ponovno 2011. godine. Što se tiče tržišta kapitala, moram reći da sam u velikoj mjeri zabrinut da mi zapravo uopće ne znamo što to jest. Imamo čitav niz podrobnosti, a istovremeno bankovna unija je ostala malo visiti u zraku, nije finalizirana. U smislu upravljanja proračunom političke energije moramo zapravo si malo bolje postaviti prioritete. Hvala. na sljedeći govornik je gospodin Filip Lamberts. Dobar dan. Gospodine Goodhart, Bojim se da možda nisam razumio e, kada ste govorili o tome kako se riješiti implicitnog jamstva e, od strane e, poreznih obveznika, dakle implicitne subvencije. Ako je to nužno zlo, a mislim da ste to rekli, je li onda normalno u tržišnom gospodarstvu da zapravo se dobit koja se povezuje sa subvencijama se privatizira dok porezni obveznici servisiraju dugove. Znači li to da biste vi zapravo nacionalizirali sve bankarske sustave kako biste jednostavno uravnotežili e, razinu subvencija sa razinom eventualnih troškova? Dozvolite također da kažem recimo Fortis je imao u svojim knjigama 45 milijardi eura vrijednosti toksičnih e, bankarskih proizvoda. Mislim da je zapravo eh, da je situacija bila drugačija, na primjer da je došlo do eh, razdvajanja eh, bankarskih djelatnosti, da bi tada Fortis jednostavno bila banka koja je poslovala s građanstvom, dakle i primala štedne pologe i tada im ne bi bilo moguće akumulirati tako visoku razinu vrijednosti toksičnih instrumenata. Mene dakle zanima kako je vaše viđenje te situacije. Hvala, gospodin Marko Zani iz fdd Hvala. predsjedniku i hvala svim govornicima. Mislim da kada govorimo o strukturnim reformama i bankarskom sustavu u Europi, da moramo postaviti dva glavna pitanja kako bismo shvatili što moramo raditi. Prva je na koji način možemo intervenirati kako bi se e, moralni e, hazard zapravo spriječiti od strane banaka jer e, to je bio uzrok bankarskih propasti 2008. godine. Išlo se za maksimalnom profitom e, tako što su se nudili bilo kakvi proizvodi. Drugo je, možemo li omogućiti da banke ponovno financiraju realno gospodarstvo jer to je nešto što je zaista potrebno. Moje pitanje je što vi smatrate koja je idealna struktura kako bi se taj cilj ostvario i koji je univerzi, mislite li da je i dalje univerzalna banka i taj model kompatibilan s takvim ciljem? Uvjereni smo e, da ako bi se e, same burzovne aktivnosti odvojili od aktivnosti univerzalnih banaka da ćemo možda izbjeći taj problem. Jer mnoge banke sada već prestaju takvim vrstama aktivnosti i vrlo brzo još jedno pitanje o derivatima. Oni predstavljaju veliki rizik. Što se može napraviti s računima banaka ako ne mislite da se kao što su napravili u SAD u 2008. godine ne uspavi stavi nadzorno tijelo. Dakle, što, može li se nešto tako napraviti po pitanju derivata za Europske banke? Dajem dakle, riječ profesoru Goodhartu, ali mislim da je prvo pitanje zapravo upućeno njemu. E, subvencije sistemski važnim bankama jest su zapravo e, nešto što će u konačnici rezultirati time da će se od tih banaka očekivati da imaju puno višu razinu obveznog kapitala od ostalih banaka. U toj mjeri da zapravo postoje banke kojima bi bilo mnogo draže da ne prelaze prag i da ih se ne karakterizira kao globalno važnim bankama. Mislim da to jest dakle odgovarajuće da velike banke koje bi mogle izazvati svojim stečajem veliku štetu imaju višu razinu obveznog kapitala koji se od njih traži i mislim da je to način na koji se može riješiti ovo pitanje subvencija. Što se tiče nekakvih moralnih e, rizika, mislim da je to fraza koja se malo previše koristi svaki puta kada se govori o zaštiti ljudi od bilo kakvih rizičnih aktivnosti na neki način sve što se poduzima u bankarskom i financijskom sustavu nosi sa sobom i određeni moralni rizik. I način na koji se pokušavamo s tim nositi zapravo jest pobrinuti se da poticaji e, donositeljima odluka budu pravilno baždareni. Drugim riječima da sustav naknada za visoke dužnosnike u bankama e, bude odgovarajući. Hvala, izvolite. Ja imam samo jedan komentar vezano uz pitanje kako se pobrinuti da e, banke daju kreditne plasmane realnom gospodarstvu. Financiranje realnog gospodarstva, dakle kreditni plasmani poduzećima trebali bi biti profitabilni i zbog toga to i postoji. Međutim, to ne znači da je takva vrsta kreditnih plasmana jeftina. Znam da postoji vrlo snažan politički pritisak da kreditiranje malih i srednjih poduzeća bude jeftino, ali ako želimo subvencionirati kreditiranje malih i srednjih poduzeća, možda bi bilo bolje to činiti izravno. Ako to ne činimo izravno, onda bismo možda to trebalo ostaviti jednostavno poticajima u obliku dobiti koje imaju banke, neovisno o tome e, kako kako to eventualno može imati narušavajući efekt. To se onda može riješiti kroz propise o obveznom kapitalu. E, hvala, oprostite, ali nisam čuo svoj odgovor vezan uz pitanje za Fortis. Što se tiče specifičnih banaka, postoji tekst unutar e, naše grupe, ali ja ne bih sada to želio čitati. Međutim, činjenica jeste da je implicitnim jamstvom vlade omogućen brz i snažan razvoj e, banaka i tu je zapravo došlo do prekomjernog e, plasmana za stambene kredite. Slažem se s profesorom Goodhartom. Problem je ako u istoj banci imate dvije djelatnosti. S jedne strane trgovanje e, koje nosi sa sobom vrlo visoke naknade i s druge strane komercijalne aktivnosti koje ne nose istu razinu dobiti. Postoji određeni broj rješenja za takvo probleme, međutim mnoge banke kažu da je u istom organizacijskom ustrojstvu vrlo teško e, provesti odvajanje djelatnosti. Međutim, u svakom slučaju izuzetno je važno ograničiti preuzimanje rizika. Hvala vam lijepa. Ja se nadam da ćemo se zadržati u okviru predviđenog vremena za ovaj dio rasprave, međutim sada moram dati riječ izvjestiteljima. Dakle, dajem riječ izvjestitelju. Izvolite. Hvala vam. Ja ću biti vrlo kratak zato što nam vrijeme ističe. Bilo bi sjajno kad bismo mogli imati spontano javljanje za riječ, takozvani catch the eye. Nešto o implicitnim subvencijama. Neovisno tome kako vrednovali e, situaciju, mislim da smo ipak uspjeli e, smanjiti tu razinu e, subvencija Mm, pitanje naravno u kojoj mjeri, to je uvijek pitanje koje se provlači kroz društvo, ali o tome ne bih sada. Mislim da je važno spomenuti još jednu stvar, a naši su se gosti na to kratko osvrnuli. U investicijskim bankama ili u globalnim bankama zapravo imate više toga za spasiti nego što je to, na primjer, slučaj u depozitnim bankama. I mislim da, da biste zapravo očuvali e, političku vjerodostojnost spašavanja vlastitim sredstvima, morate biti oprezni i ne smijete jednostavno reći da su banke koje posluju s građanstvom sigurnije. To se ne smije reći zbog političkih e, razloga koji su istaknuli neki od naših e, kolega, posebice u kontekstu spašavanja vlastitim sredstvima. Takve izjave zapravo mogle bi dovesti do politički mnogo složenije situacije kada se, na primjer, odlučite za spašavanje takozvanih kapitalista. Hvala. Nažalost, svi se moramo sada pozdraviti sa našim predsjedateljem i na meni je da ja sada predsjedam sastankom do kraja. Krećemo sa drugim panelom uvodničara vezano uz posljedice različitih opcija za strukturnu reformu. Ljubazno vas molim da govorite 7 do 8 minuta maksimalno, te vas ljubazno molim da ne brzate previše. Ovaj panel trebao bi trajati do 6.25, i odnosno 6.30, i Predlažem da odmah krenemo i naš prvi govornik u ovom drugom panelu bit će gospodin Marko Pagano, koji je predsjednik savjetodavnog e, odbora ESBR, također e, je predsjednik CSF-a. Izvolite. E, hvala gospodine predsjedatelju. U svojem izlaganju ja ću se kratko svrnuti na tri pitanja vezano u strukturnu reformu banaka. Prvo pitanje je koje socijalne prednosti možemo od toga očekivati, kao drugo na koji način e, trebamo to osmisliti da bismo došli do tih prednosti i treće koji su mogući socijalni troškovi, dakle socijalna cijenu koju će se trebati platiti ili eventualne nuspojave vezane uz rast, odnosno tržišnu likvidnost. Što se tiče socijalnih prednosti strukturne reforme banaka, želio bih reći sljedeće. Kao što smo već čuli od prethodnih govornika, za početak prva stvar do koje će doći, prva prednost, je smanjivanje sistemskog rizika um, a to zapravo znači da više nećemo biti u situaciji gdje će se porezni obveznici zapravo koristiti za otplaćivanje dugova banaka, sanaciju banaka uh, koje su jednostavno prevelike da bi propale. E, druga stvar, izuzetno je važno reći da smanjivanje e, razmjera implicitnog jamstva za banke koje su prevelike da bi propale e, je također nešto što smanjuje dakle odgovornost koju preuzimaju porezni obveznici. E, s jedne strane imamo gospodarsku aktivnost, a s druge strane imamo stabilnost financijskog sustava vezano uz eventualnu zarazu koja se može proširiti na financijske posrednike. E, izuzetno je važno da se na to djeluje kako bi se povećala financijska stabilnost. Još jedna stvar, e, jedan razlog zbog kojeg možemo očekivati prednosti strukturne reforme jest da će nakon strukturne reforme stope zapravo biti um, takve, odnosno da će subvencije biti takve da će poticati banke da preuzimaju samo one rizike koje smatraju prihvatljivima i neće se više upuštati u pretjerano visoke rizike. Dozvolite da kažem da će te prednosti posebice biti velike i jako će ih se osjetiti ako se ciljaju velike banke. Jer one banke koje imaju najvišu razinu izloženosti su aktivnije u investicijskom bakarstvu i najviše su povezane sa ostalim financijskim posrednicima. Tako da je njihov eventualni kolaps nešto što će vrlo vjerojatno vjerojatno imati snažnije posljedice na financijski sustav. To je također e, navedeno u izvješću koje je e, Europski odbor za sistemski rizik objavio 2014. godine. Naime, sistemski rizik je u korelaciji sa veličinom banke i sa opsegom trgovinskih aktivnosti, e, te je različit od onih banaka koje se uglavnom bave drugačijom vrstom aktivnosti, uglavnom na primjer kreditnim plasmanom. Upravo zbog toga ublažavanje sistemskog rizika, odnosno razdvajanje, mora biti usmjereno na velike banke. Dozvolite da sada kratko nešto kažem o drugoj točki e, koja se tiče eventualnog osmišljavanja strukturne reforme banaka. Da bi se postigli ciljevi koje smo se zacrtali, izuzetno je važno da reforma zapravo izdvoji osnovnu djelatnost banke i odvoji je od eventualnih e, e, eventualne podnožnosti gubitku kojem bi banka mogla biti izložena u slučaju da do tog odvajanja ne dođe. Nacrti direktiva Europske unije pokušavaju tu zapravo učiniti da s jedne strane odvoje osnovnu djelatnost banke, a s druge strane trgovanje vrijednostnim papirima. Međutim, problem je u tome da takvo odvijanje nije dovoljno sigurno samo po sebi. Takav pristup ovisit će prvenstveno o kvaliteti koraka koji su poduzeti, a ta se kvaliteta može osloniti na tri elementa. Prvo je metrika. Drugim riječima e, koliko je dozvoljeno odvojenom e, tijelu unutar banke trgovati vrijednostnim papirima. E, drugi element su izuzeci koji se čine za određene vrste trgovinskih aktivnosti i treća stvar je zapravo dozvoljena veličina intra i ekstra izloženosti e, osnovnih kreditnih institucija E, izuzetno je važno dakle da kada se odvajaju te osnovne djelatnosti se ovi elementi uzimaju u obzir, inače će se efekt e, strukturne reforme znatno smanjiti. Dozvolite da na kraju kažem nešto o socijalnim troškovima strukturne reforme banaka, o tome se već mnogo govorilo tijekom rasprave. Za početak nekoliko riječi o mogućim učincima na rast. Za početak moramo se zapitati neće li doći do smanjenja kreditnog plasmana kao i efikasnosti kreditnog plasmana malim i srednjim poduzećima kao i kućanstvima. Mislim da nema razloga za takvu vrstu brige. Kao prvo, postoje dokazi da u um, Europskoj uniji postoji i zapravo prekomjerna razina kreditnih plasmana. To je nešto što je već spomenuto u izvješću Europskog odbora za sistemske rizike. Naime, bankarski sektor je zapravo toliko velik da više ne daje značajan ili dovoljno značajan doprinos gospodarskom rastu. Druga stvar, izvješće ESRB-a također govori da taj problem zapravo utječe e, da na taj problem također utječe i činjenica da su banke u EU uniji jednostavno prevelike. O tome je govorio i gospodin Goodhart. Naime, radi se o tome da su banke uglavnom usmjerene na sektor nekretnina koji ima nižu razinu faktora produktivnosti nego što je na primjer slučaj sa proizvodnjom. I zapravo se banke usmjeravaju na kreditiranje onih sektora koji u konačnici ne rezultiraju uh, željenim proizvodnim rezultatima. Također, pretjerano velika veličina banaka e, nešto je što e, zapravo u konačnici e, će dovesti do eventualnih negativnih učinaka ako ne dođe do odvajanja aktivnosti. Pogledamo li kakva je situacija sa veličinom bankarskog sektora da je bankarski sektor e, rastao u, usporedbu, u usporedbi sa e, rastom BDP-a, paralelno s rastom BDP-a, onda bi sadašnja veličina bankarskog sektora bila negdje na razini onog iz 1996. Međutim, mi vidimo da se bankarski sektor gotovo udvostručio. Još samo nekoliko riječi o tržišnoj likvidnosti. Postoji bojazan da će ovakva reforma navesti najveće banke da smanje svoje aktivnosti na tržištima vrijednosti papira. Međutim, meni se čini da e, to neće imati učinak na tržišnu likvidnost. Za početak, prijedlog omogućuje e, sudjelovanje i bankama sa odvojnim djelatnostima u određenim E, trgovinskim transakcijama vezanima uz vrijednostne papire, a s druge strane e, banke se može zamijeniti sa drugim pružateljima likvidnosti koji trenutačno ne mogu sudjelovati na financijskim tržištima zato što ih zapravo zasjenjuju na tržištu banke koje se oslanjaju na jamstva jednostavno zato što su prevelike da bi propale. Također, e, ovakav prijelaz na novi sustav mogao bi e, olakšati e, i transparentniji sustav koji će omogućiti zapravo da se fragmentirana OTC tržišta na neki način učine i transparentnijima i korisnijima. Isto tako, osim što se e, govori o eventualnim mogućnostima za obilaznog subvencioniranja e, banaka, moramo imati na umu i eventualne posljedice koje bi mogle dovesti, ako se reforma ne provede, do većeg rizika za porezne obveznike i većeg troška u slučaju sanacije banaka. Hvala profesore Pagano, naša druga e, E, uvodničarka dolazi nam iz Poljske i nema puno vremena pa ću odmah dati riječ. Hvala. Ja sam predstavnica Finance Watcha i e, ja mi je drago što mogu sudjelovati na ovom e, saslušanju o strukturnoj reformi banaka. Htjela bih govoriti o tome sa financijske perspektive. Ako bih vam morala govoriti o tri stvari, onda moram reći da e, efektivno bakarstvo želi smanjiti sistemske rizike i komplementarno je makrofinancijskim režimima. Ta dva režima zapravo uzimaju perspektivu jedinstvene institucije i e, ne uspijevaju se nositi sa sistemskim rizikom. Glavni sistemski rizik koji treba riješiti reformom jest prebacivanje rizika, odnosno širenje sa određenih aktivnosti na sve bankovne aktivnosti. Te osnovne e, aktivnosti banaka moraju se zaštititi javnim zaštitnim mrećama. I na kraju e, poslovni e, model prevelikih e, banaka da bi se propalo zapravo na krivi način utječe na male banke zbog implicitnih subvencija. Za početak ću vam govoriti o regulatornom paradoksu financijeri su uvjereni da bankama treba još uvijek određena vrsta kapitala i e, prevelike banke da bi propale možda će trebati više kapitala međutim u e, jednom sustavu koji je previše e, pod stresom ne može se spriječiti da propadnu E, OECD je napravio briljantnu studiju o tome i govori o tome kako se te problemi rješavaju strukturnim reformama banaka. Treba dakle izolirati ključne aktivnosti banaka, to su e, upravljanje štednjim uloga, e, treba ih dakle izrazdvojiti od drugih bankovnih aktivnosti na burzi. Možda se sada to čini e, sasvim jasnim, ali 2008. godine tomu nije bilo tako. Efikasna reforma može i dalje omogućiti da u istoj grupi ostanu te iste, e, ali razdvojene aktivnosti. E, međutim, treba paziti da se ne preuzimaju gubici s jednog ogranka na drugi. I treba, dakle, na jedinstveno tržište treba povratiti povjerenje. Postoje različite posljedice efikasnih strukturnih reformi. Treba se koncentrirati na utjecaj na pojedine ustanove, a bankarski sektor se dekoncentrira dakle na e, privatnim troškovima. E, koje mogu biti navodne negativne posljedice neučinkovite strukturne reforme. Dakle, treba e, e, i prvo je da ako dođe do podjele aktivnosti, da bi to bilo štetno za banke, da više ne bi bilo diversifikacije i da bi nestale ekonomije opsega. U Europi imamo veliku koncentraciju aktivnosti banaka i vidi se da postoji razlika između otprilike 20 banaka koje su najveće, koje uglavnom e, i koncentriraju većinu aktivnosti i smatra se da da to se ne odnosi na banke koje su male ili srednjih veličina. Što se tiče e, boniteta koji je dominirao tržištem prije krize, smatra se da dakle financijski sustav e, koji će se nazriti da bi mogao i dalje povući veliki rizik da velike banke propadnu. To je zaista bitan e, element jer nije problem ako samo jedna banka ima problem, već ako sve banke istovremeno imaju probleme. E, mikrobonitetna ni nadzor u tim slučajevima može jednostavno propasti e, kada bi se razdvojile pojedine aktivnosti banaka, a banke ostale u istoj e, grupi, onda bi situacija bila održava. Vidjeli smo da kada javne subvencije se uključe, onda ako se e, biznis model ne bi više bio izvediv, onda bi usluge bile pre, e, više skupe za klijente. Kada čujem takve argumente, uvijek mi se čine, a kako je to pod stiglo režimom e, i bio izuzetno uspješan sustav u, u SAD-u. Dakle, e, ne bi se trebale aktivnosti na burzi financirati od strane štednih uloga. Kada bi došlo do stvarnog razdvajanja aktivnosti banaka, onda bi e, trošak financiranja se možda povećao. Međutim, rizik bi bio koherentan i u skladu s financijskom stabilnosti. Zaključno možemo reći da činjenica da razgovaramo o tome na koji način treba napraviti strukturne reforme, a ne treba li to napraviti ili ne, pokazuje da je odbor Ekon shvatio da je to potrebno. Međutim, to treba napraviti na učinkovit način. A ako se to napravi na neprikredan način, strukturne reforme banaka bit će jednostavno birokratska mjera. Hvala gospođo Perzevovska. Oprostite što vas tražimo da se požurite. Sada dajemo odmah riječ Gracijanu Kremeru koji e, je na čelu BBBA, dakle Kooperativne investicijske banke. E, puno mu se zahvaljujem što je u zadnji čas prihvatio da e, zamijeni i jednog e, panelistu koji nije mogao doći. Osim toga, on jedni radi u jednoj velikoj univerzalnoj banci. E, hvala e, vam na pozivu, dobro večer. Iako e, mi je velika čast što vam se mogu obratiti na ovu temu. Ne samo ime moje institucije, to je jedna velika investicijska španjolska banka, već i kao član stručne e, skupine e, Evropske udruženja banaka, odnosno radne skupine za strukturne reforme banaka. Ja ću govoriti o tri osnovna pitanja, a to su regulatorne, regulatorne agenda banaka o, i o nekim e, mikro e, utjecajima predloženih tekstova. Najprije bih govorio o različitim mjerama koje su već poduzete ili o kojima se raspravlja kod europskih i svjetskih regulatora koji imaju za cilj da se ojača financijski sustav. Preko 40 inicijativa financijskih reforma već su poduzete od 2008. godine. Najvažnije su one koje se odnose na Landman Capital, na sustav poluge i zatim e, direktive o e, rješavanju banaka i sanaciji E, koji omogućavaju da se struktura banke promjeni kako bi se omogućila financijska stabilnost i solventnost. Osim toga, na svjetskoj razini podgnute su inicijative da se spriječe rizici tržišta derivatima i kako bi se ojačala regulativa. Osim toga, traže se da se u potpunosti apsorbiraju a, gubici na svjetskoj razini kada se dakle e, posluje prekogranično. A europske nadzorna tijela e, i naročito jedinstveno nadzor u Europi pokazali su promjenu u e, tendencijama kada taj nadzor postaje više centraliziran i ta centralnog se e, pozicije e, donose neke akcije. Najprije nešto o univerzalnim bankama. To je jaki aspekt europskog bankarskog sustava. A Europska središnja banka je svojim djelovanjem pokazala da e, je diversifikacija kod banaka ona koja vrlo univerzalnim bankama omogućuje da u situaciji ekonomske krize pomaže klijentima, naročito malim i srednjim poduzećima i na taj način omogućuje ključan razvoj europskog gospodarstva. Univerzalni model pokazao se jednim od najotpornijih u nedavnoj financijskoj krizi, kao što je rekao MMF. Činjenica da su mnoge male banke spašene od porezkih obveznika e, pokazuju da velike restrikcije, restrikcije u veličini ne predstavljaju univerzalni osnovni lijek. Dakle, te banke ne pomažu samo sektor malih i srednjih poduzeća, već isto tako su izvor sredstava za europska financijska tržišta. Kao što u svom mišljenju kaže Europska središnja banka, mišljenju u prijedlogu komisije, važno je da banke imaju aktivnosti koje pomažu tržištu da bude likvidno, da ima im aktivu i da e, omogući da tržište bude više otporno na šokove. Dakle, treba omogućiti da se, da glatko teče financijska politika i da se financira gospodarstvo. Ipak, kao što piše u tom mišljenju, izvorni prijedlog negativno će utjecati na posticaje univerzalnim bankama da djeluju na tržištu o, smanjit će se likvidnost na tržištu za korporativne obveznice, pa će financiranje biti teže. Dakle, ako se režu aktivnosti na tržištu kapitala za banke, to će biti problematično kao alternativni izvor financiranja malih i srednjih poduzeća. Zato je važno da banke budu univerzalne jer e, tre isto tako treba revitalizirati dugoročno financiranje. Prije nego što pređem na moj zaključak, htio bih reći koji su neki negativni aspekti ako se razdvoje cijeline. Dakle, to će povećati troškove. U ožujku 2014. godine Bank de France je rekla da su e, troškovi financiranja otprilike iznose 2,2%, Ovakva povećanja bi jednostavno spriječila da se naprave odgovarajuće akcije koje će biti pozitivne za tržište. Što se tiče obaveznog razdvajanja aktivnosti banaka, jednostavno bi se službe razdvojile, koncentrirale na klijente koji bi bili e, veliki dionici na tržištu. Isto tako došlo bi do smanjenja likvidnosti na tržištu, na europskim financijskim tržištima. Osim toga, kada se gledaju koji su posebni zahtjevi mm, malih i srednjih poduzeća i drugih maloprodajnih klijenata, odnosno klijenata na malo, e, teško bi se mogli e, ograničiti rizici i na taj način E, bi se spriječilo dobro funkcioniranje tržišta malih i srednjih poduzeća. A e, došlo bi do problema i kod kreditnih institucija s obzirom na manje e, likvidnosti. Ja predlažem da se sadašnji prijedlog revidira, mora se uzeti u obzir E, transformiranje do kojeg je došlo kod e, bankovne regulative. Komisija se treba zalagati za održivi razvoj i dugoročno financiranje našeg gospodarstva. Isto tako treba i dalje razvijati e, europsku ujedinjeno tržište kapitala. Hvala vam da, znam što ste rekli, ali trebali ste vidjeti kakve su e, grima se pravili e, vaši e, susjedi. A sada dajem riječ predstavniku banke Van Brede, gospodinu Waltersu, izvolite. Hvala predsjedavajući, hvala svima što ste mi dali mogućnost da dođemo na ovaj e, sastanak. Drago nam je da i malim bankama omogućujete da govorite o vrstama aktivnosti na financijskim tržištima. Koje su takve aktivnosti ključne kako bi banke mogle poslužiti svojim klijentima? Banka Van Breda je mala banka koja ima e, čiji su klijente mala i srednja poduzeća i slobodne profesije. E, mi e, nismo puno prisutni na burzi, ali takve financijske aktivnosti i dalje postoje kod nas. Mi smo banka za mala i srednja poduzeća i pomažemo našim klijentima kada se rade o pojedinim financijskim fondovima, na primjer mala tvrtka koja će e, dobiti honorare iz Sjedinjenih američkih država za šest mjeseci. Mi moramo odrediti tečajne e, nu, tečaj valute i moramo ograničiti rizike u tom smislu. Mi pomažemo malim i srednjim poduzećima i stvarnom gospodarstvu. Međutim, pazimo jako koje su naše pozicije. E, nisam uvjeren da će strukturne reforme banaka spriječiti da banke služe klijentima, mislim da nije točno. Ipak mi smatramo da kada se dođe do određenih točaka, mi onda ipak odemo na tržište i postavimo se kao brana za e, rizik za naše klijente e, Forex e, usluge e, nemaju neku posebnu naknadu za aktivnosti na financijskim tržištima. Ako mi želimo štititi naše pozicije, dakle one za transakciju naših klijenata, mi moramo imati likvidno tržište i potrebni su nam i e, veliki igrači na tržištu koji mogu pridonijeti, odnosno donijeti likvidnost na tržište. Oni su ti koji tržište stvaraju. A to treba dakle e, e, izdvojiti od trgovanjem i imovinom. Mislim da je to moguće. Nadzorna tijela mogu odrediti određene, e, određene limite to je jedna od mogućnosti. Ono, eh, a zahtjev za većom likvidnosti je nešto što tržište traži, odnosno traži eh, klijent koji želi omeđuti svoje pozicije. Moguće je napraviti i izmjene, ali treba paziti na koji način se daje likvidnost i dobiva li se za to naknada. Ali vrlo je važno da klijent može dobiti sredstva koja su mu potrebna i to se ipak može organizirati. Što se tiče upravljanja aktivom i pasivom, svaka je banka aktivna na tom tržištu i daje kredite klijentima, ali što se tiče zaštitnog mehanizma za likvidnost, mi trgujemo takvim takvom likvidnošću na tržištima. To se događa u svakoj banci i mi pokušavamo dakle e, trgovati takvom likidnosti i ograničiti rizik. Kupovanje e, e, takve vrste aktive je nešto što će uvijek postojati kada banka posluje komercijalno. Naša filozofija u banci Van Breda jest da kada se klijent boji volatilnosti financijskih tržišta, onda ne želi da njegova banka izravno pretvori njegove štedne uloge u e, e, nešto što se stavlja na e, burzu. Treba vidjeti što se radi sa imovinom banke u tom slučaju. Ne radi se možda izravno, o stavljanju na burzu štednog pologa. Za slučaj da banka ima preveliku e, e, vrijednosnice, odnosno previše aktive, mislim da je bolje da to distribuiramo dioničarima i onda svaki dioničar može sam odlučiti što se s tim sredstvima treba učiniti, kako ih se treba uložiti. A što se tiče e, prop tradinga, mislim da je opasno da banka sama odlučuje o tome što napraviti, a da pritom ne koristi zaštitni mehanizam. Mi smo u prošlosti već vidjeli da ogromni profiti i spurze mogu e, pomoći e, aktivnostima komercijalnog ogranka banke, a onda se e, može stvoriti situacija koja nije jednaka za sve koji sudjeluju na tome. Ja sam ponosan da sam bankar imamo različite aktivnosti, plasiranje na financijska tržišta, e, trgovanje, na portfolio naše banke može postati e, zaštitni mehanizam, e, možemo raditi sa malim i srednjim poduzećima i nabaviti likvidnost. Eto, to reforma banaka mora paziti da te aktivnosti budu s jedne strane granice, a s druge strane da se nalazi pro trading i tada će se to napraviti ispravno. Hvala vam sada. Izvjestitelji mogu postaviti pitanja. Izvjestitelji i izvjestitelji u će svaki imati na raspolaganju jednu minutu s obzirom na vrijeme koje nam je preostalo. I trebaju reći kome je upućeno pitanje, a onda ćemo imati dvominutne odgovore Imat ćemo deset dodatnih minuta. Dakle, prevoditelj će ostati 10 minuta duže. Jer, s obzirom na komentare gospodina Langena, želio bih da imamo barem minimalni postupak eh, spontanog javljanja za riječ catch DI. Dakle, najprije dajem riječ izvjestitelju Gunnar Marku. Hvala Mislim da se slažemo oko jednog, to jest da e, veliki rizici i e, se odnose na specijalizirano bankarstvo, to je Europska središnja banka ukazala na to. To se više odnosi na prvi, pan, na prvi panel. Sada želim postaviti e, drugom panelu pitanje da li misle da se radi kako će tržište likvidnostima biti e, kako će biti razlikovano e, od prop tradinga. Ja ne znam da li je to nešto što bi trebalo svakako izuzeti. Da se ovo pitanje uputili svim panelistima? Da, Dobro, vas molim da jako kratko odgovorite. Započnemo s lijeva pa na desno. Da, pa ja se slažem s tim da kreditiranje sektora nekretnina, bilo da se radi o izgradnji nekretnina ili o kupovini nekretnine, da je to e, bio ključni pokretač, odnosno ključni moment u krizi, ne samo u ovoj krizi, već i u prethodnoj krizi. Međutim, ne slažem se s tim da je nužno problem samo u bankama koje su kreditirale takve aktivnosti trgovanja nekretninama, jer postoji jedna važna stvar glede e, transmisije rizika, to je repackaging, dakle tu smo imali fenomen disperzije posredstvom derivata u financijskom sustavu. Dakle, tu su dvije stvari u kreditiranju tržišta nekretnina. On predstavlja rizik svakako, ali isto tako E, tržište vrijednostnim papirama jer predstavlja rizik jer je sekuritizacija predstavljala multiplikator e, rizika. Glede vašeg drugog pitanja, stvaranje tržišta, pa već sam rekao da kad god se govori o opasnosti smanjenja likvidnosti, ne uzmemo u obzir činjenicu da banke nisu jedini jedine institucije koje pružaju likvidnosti. Dakle, imamo hedge fondove, tradere koji tržne, trže velikim eh, obima, obima. Oni stavljaju na tržište velike količine likvidnosti i trebamo imati na umu da najveće banke mogu staviti na tržište velike količine likvidnosti, ali imamo i ove druge provajdere na tržištu koje trebamo uzeti u obzir. Hvala, uzeli ste vrijeme svih, vas svih četvero. Evo, ako hoćete odgovoriti, možete, ali... Evo samo jedan kratki komentar. Što se tiče specializiranih banaka, ja bih rekla da postoji pravi problem u e, maloprodajnim bankama i e, kreditnim bankama, ali moramo osjetiti da one ne bi toliko kreditirale da velike univerzalne e, banke nisu bile toliko gladne za sekuritizacijom. Profesor Goodhart je rekao da je preživio tri krize u jednoj kraljevini, no prethodna kriza koja je došla od aktive E, to je jako važno bilo jer rizik nije bio pravilno ocjenjen. Hvala, evo ja ću jako kratko odgovoriti na ova tri pitanja. Što se tiče specializiranih i diversificiranih banaka, mislim da se svi slažemo da je diversifikacija uz ključ uspjeha i smanjuje rizik u svijetu bankarstva. Što se tiče e, upravljanja likvidnostima, osobito u tržištima, pa mislim da je ovo ključna stvar i zato su e, državne obveznice isključene iz e, tog predloga jer je likvidnost od ključnog značaja za e, državne obveznice. A što se tiče ove treće točke, pa ja vjerujem da dobar način upravljanja rizikom jest bolji način upravljanja rizicima nego tehnička pravna, tehničko pravno odvajanje. Evo ja bih dodao nešto iz mišljenja financiranja gospodarstva Naime, točno je da je asimetrija informacijama jedan od glavnih uzroka stvaranja problema u financiranju malih srednjih poduzeća i korporacija, osobito kod banaka koji imaju blizak odnos sa svojim klijentima, one e, su na najboljem mjestu da smanje asimetriju informacijama i da podrže realno gospodarstvo i da se smanji rizik e, u bilanci e, banaka dakle da se zajamči sigurnost od depozita. Ja molim sada idu sve druge govornike da se drže jedne minute i da postave pitanje na koje se stvarno može odgovoriti u dvije minute. Jer nam je preostalo još samo 20 minuta za sve izvjestelju usjenije i završeno izlaganje. Hvala predsjedniče. Imam pitanje za profesora Marka Pagana koje se odnosi na izvješće koje je spomenuo E, pred odborom za e, europski sistemski rizik. U tom izvješću vi ste ukazali na to da ono što ste mjerili da su to socijalni troškovi banaka, da se oni povećavaju s veličinom banke i e, vi ste koristili kredite kao aktivu za mjerenje. moje konkretno pitanje upućeno vama jest da li Biste vi taj parametar preporučili kada se radi o e, strukturnoj reformi banaka, kod velikih banaka i da li to nešto bi trebalo odvojiti ili ne? Pa moj kratki odgovor jest da, to bi moglo biti, mogao biti koristan parametar, ali vjerojatno u kombinaciji s drugim. A da bih vam potpuno odgovorio, ne možemo isključiti druge slične parametre kao na primjer povećanje sudjelovanja odnosno e, implikacije tržišne aktivnosti jer tu se ne radi samo o, o tržišnim aktivnostima, tu postoje druge aktivnosti koje mogu imati ulogu. Dakle, moj odgovor je uvjetno da. Hvala sljedeći je gospodin Kamal iz Isjara, on nije tu više. Da li netko drugi želi preuzeti njegovu riječ? Ne. Onda prelazimo na Alde. Silvi Gular, izvolite. Evo, imam samo jedno kratko pitanje. Koja je vaša strateška vizija, kao što sam ranije pitala, o tome kako financirati eurozonu i Europu na neovisan način u narodnim godinama? Da li mislite da je to posredstvom strukturnih reform, reformi, bolje, boljeg nadzora ili uloge SRB-a ili neki drugi način, kako ćemo spostarati da ostanemo neovisni u financiranju svog gospodarstva. Kojem govorniku se uputilo pitanje? Pa evo, Finance Watchu, s obzirom da imamo tu sreću da imamo jednu ženu u ovom jako zanimljivom panelu. Najviše, hvala. Mislim da ukoliko želimo imati stvarne gospodarske financije, ekonomske financije, moramo e, se postaviti da imamo financijsku stabilnost i smanjiti sistemske rizike. Kao što sam rekla u uvodnom izlaganju, mislim da sistemski rizici potječu iz e, prekomjernog trženja derivatima osobito, a to je od e, katastrofalnog učinka za realno gospodarstvo ono što želimo spriječiti jeste da dođe do e, slične krize kao ove. I sad se vraćamo ponovno u jednoj kraljevini, s obzirom da je profesor Goodhart ovdje. Ukoliko sjetimo e, rasta BDP-a, e, Ujedinjena kraljevina je u ovoj zadnjoj krizi gubila šest puta svoj BDP-a. Dakle, uopće nećemo govoriti ni o stopi zaposlenosti. Sistemski rizik i financijska stabilnost su mete da se ponovo vrate banke e, na trgovanju unutar realnog gospodarstva. Hvala. U ime Guaja Fabio Demazi. imam pitanje upućeno gospodinu Paguanu. Jacob je već spomenuo izvješće Vi ste rekli da ništa ne omita e, neke... Aj. Ispričam se. Prevoditelj nije razumio. Zbog utranje mikrofon. Dakle, da li doista mislite da ovo ima utjecaj na mala i srednja poduzeća i koliko je relevantno ovo za male i srednja poduzeća? A moje pitanje je kome je upućeno pitanje? Gospodin Pagano. Koja je šteta? Oslo još 15 sekundi. Dopustite da kažem da je ovaj protok sredstava od eh, trenutno ugrožen drugim velikim igračima, to su e, europske vlade. Dakle, jedan od načina da se ponovno reaktivira e, kreditiranje privatnom sektoru, osobito tvrtkama, malim i srednjim poduzećima, ukoliko vam je e, do toga stalo i ili drugima, kao što je javno financiranje koje je jako važno u određenim zemljama Europe. Hvala, ime zelenih. E, imamo Filipa Lambera. Hvala. Moje pitanje upućeno je gospodinu Kremau iz BBVA. Želim vam zahvaliti jer vjerojatno imamo isti cilj e, za uštedu e, energije i učinkovitost uporabi energenata. Dakle, vjerojatno ste jako mudro savjetovali u ovom domu da presne ratno na ovoj inicijativi da se uštedi energija za neke pametne stvari. Tu ste rekli, to je bila inicijativa za spašavanje gospodarstva i vjerujem da je to kao cilj od bankovnog sektora jako dobro došla inicijativa. Vjerojatno smo vas trebali e, slušati i ranije. Tako bismo izbjegli veliku katastrofu iz 2008. godine, što je vjerojatno, što su, koju su vjerojatno izazvali glupi političari. No imajući to na umu, vaši susjedi su rekli i pokazali da pružate svojim klijentima svakojake usluge, a na kraju nema nikakvih e, rizika na vašoj bilanci, jer e, e, se surađujete specijaliziranim institucijama. Dakle, ukoliko je to održiv model za vam bredu, zašto ne bi bio i za vas? A što se tiče troška, ukoliko trenutno možete pružati E, aktivnosti po tržišnoj pod subvencioniranim cijenama, pa ja sam liberal i ne znam zašto bi e, se išlo na tu subvencioniranu cijenu. Dakle, evo, sad me zanima vaš odgovor. Hvala vam na ovom pitanju, ono je jako složeno i zanimljivo. Recimo da nemam pravi odgovor na to, ali pokušat ću vam dati male elemente toga svega vidjeti kako univerzalni sustav može ponuditi rješenje europskom gospodarstvu i malom i srednjem poduzetništvu konkretno. E, Zašto struktura financijskih struktura je kompleksna stvar. Tu se ne radi samo o kreditiranju malih i srednjih poduzeća, već o ostavljanju na raspolaganju čitog niza usluga, to je ključnog značaja za mala srednja poduzeća kako bi se izbjegla e, volatilnost kredita ili kako bi se izbjeglo da budu izloženi nekim rizicima koje, koje ne žele. Dakle, nije sve jednostavno sve ove stvari kao što je gospodin Vauters rekao, na primjer pokrivanje tečaja dolara i eura. Nekima je potrebno izvoditi, izvoziti u Meksiko, ali to, uh, se, to je nešto što se ne, ne može osigurati. Dakle, kako osigurati to u korporativnom korporativnoj razini za male i srednje poduzeća kada izvode u te zemlje. Dakle, prijedlog jest da se ponude dvije, dva različita proizvoda i e, iz tehničke točke gledišta to bi imalo smisla, ali što se tiče isplativosti ne bi. Dakle, više od toga ne mogu reći. Mislim da sam odgovorio djelomično na ovo pitanje. Isplativost za koga? Za poreznog obveznika? Pa i za poreznog obveznika, jer mi dajemo svoj doprinos e, gospodarskom razvoju. Dobro, da smo odgovor na sva pitanja. Sada zadnji izvjestitelj u za večera su u ime Ivdedija Marko Zani. Pa- Hvala lijepa. Ja bih želio postaviti pitanje profesoru Paganu. Vezano uz e, derivate, postavio sam to pitanje tijekom prvog e, panela, ali nisam dobio odgovor. Bit će važno u bankarskom sustavu e, dodati neovisni financijski instrument pomoću kojega će se procjenjivati rizici. To je nešto što je 2008. godine učinjeno u Sjedinjenim američkim državama. Dakle, to je instrument za procjenu rizika koji predstavljaju banke. Također u budućnosti crowdfunding kao novi izvor financiranja, a također i kao instrument za diversifikaciju kreditnih rizika banke kao način da se rizik banke prenese na taj novi instrument. Smatrate li da je to dobro rješenje? Reći ću samo nešto vezano uz prvo pitanje koje govori o derivatima. Činjenica jest da položaj koji sada zauzimaju velike banke zapravo proizlazi iz tržišta derivatima. Vrlo je važno procijeniti taj rizik, ali jedan od glavnih razloga zašto velike banke mogu zauzeti takva stajališta i potiče ih se na to, jest činjenica da institucije s kojima trguju e, smatraju da su te banke sigurnije od eventualnih drugih emitera derivata. Upravo zbog toga što imaju to jamstvo da su prevelike da bi propale. Dakle, moglo bi se očekivati da taj problem e, zapravo bude manje prisutan i da se smanji u onoj mjeri u kojoj jamstvo za banke koje su prevelike da bi propale više se ne može koristiti, dakle to ne mogu više koristiti banke koje se zadržu, zadužu na tržištima derivata, e, kao što je to slučaj sada e, kada ima pomaže implicitno jamstvo. Smijem li nešto dodati? Naravno, postoji i e, okvir koji prisiljava banke da idu kroz CCP, odnosno tehnike ublažavanja rizika koje omogućuju smanjivanje rizika koje preuzima bankarski sustav. Hvala lijepa, drage kolege. Zahvaljujući e, disciplini e, imamo sada jedno pitanje Sjećate se, naš kolega je to tražio, naš kolega Langer nažalost nije ovdje. Javio li se netko drugi za spontano javljanje za riječ? Izvolite, gospođo Hvala. Ja sam se zapravo željela javiti nakon prvog panela zato što sam ja, e, kao što ste čuli, izvjestiteljica o novčarskim fondovima, vi ste bili vrlo kritični raspoloženi prema tim e, fondovima, možda i s razlogom. Mi zapravo pokušavamo pronaći uravnoteženi pristup kako ćemo se pozabaviti dvojbama koje postoje uz te fondove. Vjerojatno znate da je SCC poduzeo temeljne reforme u srpnju ove godine. Mene zanima koje je vaše mišljenje o tim reformama. Međutim, uz to želim reći da me jako zabrinulo što sam prošli tjedan u Financial Timesu na naslovnici pročitala da mnogi od CNAV novčarskih fondova kao posljedicu sadašnjih reformi razmišljaju da se zapravo prebace u oblik potpuno privatnih novčarskih fondova koji ne bi podlijegali niti europskim niti američkim propisima koji se odnose na CNAV novčarske fondove. Želim pitati profesora, možda je jedna od dobrih stvari financijskog sektora upravo to što je inovativan, ali ponekad na potpuno e, pogrešan način. Što vi smatrate, koji su rizici s obzirom na sadašnji stav prema bankarstvu u sjeni za europski sektor u cjelini. Hvala. Mislim da je zapravo potez SCC-a potez koji ide u pravom smjeru, međutim nemojmo se zavaravati. Kada se radi o variabilnim e, fondovima sa variabilnom neto vrijednošću imovine i oni su također e, u određenoj mjeri osjetljivi na e, promjene. Iako je to možda veći slučaj dakle, za, za fondove sa konstantnom neto vrijednošću imovine, svaki fond koji je otvoren i koji ulaže u imovinu koja se ne može odmah učiniti likvidnom, e, osjetljiv je na eventualne navale. Kada se radi o novčanim fondovima, oni sami po sebi predstavljaju sistemski rizik. Što se tiče sustava koji postoji u SAD-u, SCC koji je zadužen za ovo pitanje uglavnom razmišlja o zaštiti investicija, ne o zaštiti sustava i u tom smislu ponaša se sasvim drugačije, ima drugačiji mentalni sklop od e, tijela za nadzor bankarskog sustava. I upravo zato su tako dugo dugovlačili s odlukom vezanom uz ovo pitanje. Hvala, gospodin Helvik. Prije nego što dam riječ Gunaru Hokmarku za završnu riječ, želim zahvaliti našim prevoditeljima koji su nam dali 10 minuta više. Hvala vam lijepa što ste bili tako disciplinirani što smo se uspjeli držati e, zadanoga roka plus 10 e, dodatnih minuta. Hvala svima. Zahvaljujem svim govornicima, zahvaljujem Gunaru Hokmarku. E, hvala vam na ovim vrlo zanimljivim i raznolikim dopravnicama, A sada Gunar, izvolite, završna riječ. Hvala. Ja bih također želio zahvaliti zato što smo čuli zaista zanimljiva izlaganja. Neću duljiti zato što bi se moglo dogoditi da se razilazimo u mišljenjima, a kako idemo prema kraju bolje imati nekakve e, zajedničke zaključke. Međutim, ostali su, ostala su u zraku neka pitanja koja će nam definitivno ostaviti dosta toga za razmišljanje. E, kao e, depozitari sada smo zapravo više usmjereni na specijalizirane ustanove i postavlja se pitanje gdje nas to ostavlja kada govorimo o spašavanju vlastitim sredstvima. Drugo pitanje tiče se likvidnosti. E, mnogi kolege iznijeli su usporedbu sa Sjedinjenim američkim državama. Bankarska struktura u Sjedinjenim američkim državama zapravo je posljedica stogodišnjeg rasta. Što se događa zapravo sa likvidnošću? što se događa sa sistemskim rizicima kada se više oslonimo na specijalizirane banke. Ako pogledamo ono što nam je bilo jasno i ako pogledamo što smo sve čuli tijekom ove rasprave, mislim da su ovo pitanja e, koja, na koja treba odgovoriti. Ja mislim, e, to su barem moji zaključci, da su ovo elementi s kojima trebamo raditi, zato što je naš zajednički cilj imati što je stabilniji okvir moguće, a koji, što je paradoks sam po sebi, bi istovremeno trebao biti najdinamičniji mogući, kojem sudjeluje najveći mogući broj aktera. Još jednom zahvaljujem kolegama i našim gostima i naravno i našem predsjedatelju. Ljubazno vas molim da zahvalite i prethodnom predsjedatelju. Hvala.